Mes chers collègues, bonjour. Au fond de la salle, vous pouvez... Dragi kolege, dobar dan. Molim sve i ove na dnu dvorane da sjednu. Monsieur Robert Zile, on va commencer. Gospodin Robert Zile, krenut ćemo. Avant de commencer nos travaux, krenemo s poslom, posebice ono što se tiče paketa za mobilnost. Htjela bih pozdraviti e, delegaciju iz Europske federacije radnika iz e, cestovnog sektora koji su ovdje kao naši gosti. To su predstavnici sindikata, vozača, kamiona i busa koji dolaze iz Belgije, Francuske, Nizozemske, Poljske, Rumunjske, Španjolske te Ujedinjenog kraljevstva. Dobrodošli u naš odbor.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 Odmah ću sada dati riječ našem izvjestitelju, to je gospodin Wim van Kamp. Zatim ću riječ dati gospodinu Bahu, koji za sad još nije ovdje. Je, jer on predstavlja izvjestitelja iz odbora za zapošljavanje, te ću dati riječ drugim zastupnicima koji se žele javiti za riječ nakon što saslušamo pojedine izvjestitelju u sjene. Naravno, na kraju ćemo onda i gospodinu Ležvau iz Europske komisije postaviti pitanja. On je tu kao jedan predstavnik komisije. I zatim ću zamoliti izvjestitelja zaključi. Krećemo sa e, vremenom za stanku. Gospodin Bivane Kamp, izvolite, imate riječ. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik ben eh, ontzettend goed. Hvala vam lijepa. Ja sam doista danas popodne jako dobro raspoložen, izredno dobro raspoložen. E, što se tiče mog dosijeja o vremenima vožnje i e, vremenima stanke, tu se pregovori dobro odvijaju. Nismo još došli do cilja, ali to nije još niti potrebno. Imamo još sutra sastanak s u Sjeni. to je sastanak koji nije samo za izvjestitelje u sjeni, već svako je općenito za sve izvjestitelje koji se bave ovim paketom. To je jedna novost. Isto tako ovaj dosje obrađujemo zajedno sa e, dosijem o kabotaži s kojim se bavi Ismail Ertug te sa dosijem o upućivanju vozača e, za koji je zadužena gospođa Kilinen. Dakle, nas je... nama je zapravo važan taj dio dosija koji se tiče tržišta i socijalnih aspekata. Proći ću kroz deset točaka koje, ovdje stoje na mom popisu. Krenut ću od lakih gospodarskih vozila. U sklopu pregovora smo mi skloni tome da sva laka komercijalna vozila i iznad 2,4 tone da ih okupimo u ovaj prijedlog uredbe koji se bavi međunarodnim prijevozom. Prvo smo htjeli laka komercijalna vozila iz nacionalnih sektora cestovnog prometa izuzeti iz ove uredbe, ali s njime bi možda malo pretjerali što se tiče subsidijarnosti. Dakle, sva vozila koja su teža od 2,4 tone i koji se bave međunarodnim prometom će sada biti obuhvaćeni područjem primjene ove uredbe. Zatim imamo iznimke za građevinarstvo. Naime, građevinarstvo ima problema sa prijevozom dizalica i sličnih uređaja. Zatim treća primjedba se također tiče jedne iznimke, naime to bila iznimka za ona poduzeća i za male buseve kojima nije glavna zadaća prijevoz. Imamo tu sva ta različita područja koja će se isključiti iz vremena vožnje i vremena stanke. Zatim, e, četvrta primjedba, gospođo predsjednice, u jednoj uvodnoj izjavi ćemo govoriti i o e, kamionima koji su automatizirani, dakle voze bez vozača, ta tehnologija se razvija jako brzo. Htjeli bismo da Europska komisija tu regulira to područje autonomnih e, vozila, ali to je povezano naravno i sa vozačima. Postavlja se pitanje je li to vrijeme vožnje ili je to vrijeme stanke. Dakle, kod automatiziranih kamiona to treba imati na umu. Zatim, gospođa predsjednice, jedna velika točka. Koliko dugo vozač nije voziti? Europska komisija je rekla da vozač može biti tri tjedna na putu prije nego što se vrati kući, a ja sam predložio, budući da imam u mom klubu mnogi kolege iz Istočne Europe, da mm, možemo prihvatiti rok od četiri tjedana prije povratka kući. O tome se još raspravlja i o tome trebamo još odlučiti sutra ujutro. Dakle, hoće li se tu raditi u tri tjedna ili u četiri tjedna kao referentno razdoblje. Ovaj dosje je izavno povezan sa isto tako vremenom odmora u, vozač, u kabini vozača. O tome se mnogo raspravlja u Europi i tu vladaju dosta veliki nesporazumi i ja bih tu htio uvesti određenu jasnoću. Dakle, vrijeme odmora u kabini je zabranjeno prema presudi Europskog suda pravde koju smo nedavno zaprimili. Ali, ako vozač želi provesti odbor u e, vozačkoj kabini na sigurnom parkirnom mjestu e, koje, je pod dobrom kontrolom, onda može maksimalno 2 do 3 skraćenih odmora vremena od 24 sata provesti na takvim sigurnosnim parkiralištima. Mislim da bi na ovaj način mogli riješiti jedan veliki dušni problem. Naime, u Nizozemskoj još uvijek vidim da postoje vozači koji preko vikenda se zaustavljaju na benzinskim postajama, a isto tako i uz rub autocesta, da tamo jedu, da se tamo odmaraju. Dakle, to je nešto što neće više biti moguće u budućnosti. Ali ako netko mora svaki vikend e, provesti u hotelu i odvesti tamo svoj kamion, onda isto tako to nije realistično. Dakle, stoga bih ja predložio da primjerice sljedeći ponedjeljak 50 e, e, kamiona dođu u Brisel i tako napravili. Znači, da ste vidjeli kako bi bila panika u Briselu. Dakle, zbog toga smo pronašli ovaj kompromis. Dakle, ne smije se spavati u vozačkoj kabini ako se vozače nalazi na sigurnom parkiralištu sa kamionom. Zatim, imamo problema i sa stankom od 45 minuta. 3 puta 15 minuta nije dovoljno, a 30 minuta i 15 minuta to recimo bi bilo dovoljno, to je naš kompromis. Zatim smo pronašli još jednu drugu iznimku, to je moja sedma točka. Što se tiče iznimke za vlakove i za trajekte, dakle ako se kamion nalazi na vlaku ili na trajektu, onda vozač kamiona može tamo spavati. Ako je netko na vlaku ili na trajektu i pritom se mora pridržavati svih ovih vremena za vožnju za stanku, to je dakle nešto što bismo htjeli izbjeći. I htjeli bismo isto tako da vozač nakon tri ili četiri tjedna se vrati kući. Kuća pritom znači boravište osobe. Dakle, raspravljalo se o tome može li se vratiti u sjedište poduzeća, ali ako ste bugarski vozač i radite za dansku kompaniju, onda ni, nema baš puno smisla da nakon tog razdoblja trebate otići natrag u Kopenhagen. Vi želite onda otići eh, ka svojoj obitelji u Bugarsku. I dobro, uvijek onda možete otići i nekamo drugdje u Teragonu, na plažu primjerice, ali u svakom slučaju nakon tih tri ili četiri tjedna ne biste trebali biti psirani e, da morate se vratiti u Kopenhagen. E, gospođo predsjednice, isto tako imamo tu nekoliko propisa i za buseve. Buseve ne možemo izjednačiti s kamionima ili sa drugim vrstama prijevoza robe, dakle prijevoznici koji koriste autobuseve žele imati poseban sustav za promet busava i mi smatramo da je to u redu. Zatim, gospođo predsjednice, pametni tahografi. Cijeli taj dosijek, kabotaže, upućivanje radnika, vremena vožnje, vremena stanki e, ćemo moći e, provesti samo ako se nadzire i promidba. Dakle, mi bismo htjeli da se što prije uvedu ti pametni takografi. Ja sam do sad imao takvo iskustvo da kada Europski parlament zatraži zakonodavni akt, primjerice kada se radi o parkirnim mjestima, da onda obično tržište e, naslijedi. Ali ako kažemo da, će se, da ćemo to napraviti 2024. 2028. onda se tržište neće tome priključiti. I stoga smo mi zatražili da za pametne tahografe krene vrijediti e, datum 1.1.2020. godine. To vijeće još može promijeniti, da, ali to je na neki način izazov za vijeće da se tamo uspiju složiti oko nekog datuma. Meni je drago što nas vijeće sluša sada, jer mislim da bi se oni morali malo ipak požuriti. Mislim, godinama već tu raspravljamo o ovim različitim temama i nemam neki dojam da ćemo 8.6. čuti nešto o Europskom vijeću i da ćemo tu dobiti neka pojašnjenja. Gospod Macron, gospođa Merkel i drugi kabineti bi htjeli zaštititi sektor prometa i povećati to tržište, ali onda se države trebaju oko toga i složiti. I htio bih sada pogurati vijeće malo da se nešto tamo i dogodi, sada kada već imam riječ. Tamo se ništa ne događa, svako sjedi u svojoj državi i ne želi nikakvu promjenu, ali to, po mom mišljenju, nije dobar europski pristup. Evo, ovo je kraj ove male degresije. Dakle, kod pametnog tahografa želimo imati i dobre propise i za automatske granične prijelaze za ta pravila, to je nešto tehnološki izvedivo. I zaključno, gospođo predsjednice, sutra u 12 sati ćemo objaviti sa Ismailom Ertugom i sa Mirom Kilnom jedno veliko poglavlje o provedbi ovih propisa mi smo zajedno sastavili taj e, dokument e, taj dokument o provedbi sva ta tri dosija i želim zahvaliti tajništvu odbora za promet, posebice ovim djema osobama koje tamo sjede u vašu stranu. Dakle, hvala vam što ste to poglavlje sada predočili na papir. Mislim da će Europsko vijeće svakako biti živčano kada pogleda kako želimo zaštititi socijalna prava vozača, jer se tu ne radi samo o fleksibilnosti, kakvu želi EPP eh, na području cestovnog prometa, već se radi i o socijalnoj zaštiti. To žele socijaldemokrati, to želi GUE, ali to žele naravno i EPP i to je jedno vrlo jasno poglavlje. Podaci se prikupljaju, surađujemo sa nacionalnim tijelima o pristupu podacima. Ne želimo da se tu dogodi da se izradi centar za prikupljanje podataka koji će postati čudovište, tu će onda neki imati primjedbe i što se tiče zaštite podataka, već mi tu prikupljamo već prikupljene podatke koji su dakle javni. Evo, mislim da sam dovoljno govorio, ovo je stanje stvari. Ne znam, Valtere, je li to već objavljeno? Ne, još nije. Da, još ćemo se dogoditi oko glasanja i gospođa predsjednica će moći krajem današnjeg dana još nešto reći o tome. Eto, hvala vam. Hvala vam gospodine Vimane Kampe. Imamo velik broj dosija i stoga mi je žao, ali izvestitelj u sjeni nećete imati 15-20 minuta kao što je to sada imao izvjestitelj. Ne. Bit ću s vama malo stroža. U redu, gospođa De Monte, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Gospođo Petinska, kao prvo želim zahvaliti Vimbani van Kampu na obavljenom radu, na osvanim kompromisima i na tome što je spreman prihvatiti ove socijalne teme koje su nam važne. Zahvaljujem asistentima, izvestimo u sjeni na njihovom angažmanu. Želim reći da smo uspjeli nakon rasprava izraditi kompromis, ali da postoje još i neke točke koje moramo još zaključiti. Dakle, sutra ćemo imati daljnji sastanak s u Sjeni i mislim da ćemo tu moći ostvariti pozitivne rezultate. Sada da se osvrnem na različite kompromise. Ja sam za iznimku o, o tahografima za vozila do 3 tone za prijevoz unutar jedne države članice ali za tu državu članicu mora postojati mogućnost da ona primijeni e, i stroga pravila, dakle onaj, je prag od 24 tone u ovom slučaju. Dakle, ja želim da se 2,4 tone e, zadrže kada se radi o prijevozu između dvije ili više država članica. Zatim izvestio rekao da ćemo imati iznimne propise za građevinarstvo, za to sam isto tako te što se tiče prometa kao glavne djelatnosti vozača dakle prijevoza zapravo, tu se radi o jednoj formulaciji koju moramo još promijeniti. Što se tiče vremena stanke u botičkoj kabini, to je najkontroverzija tema i naravno tu postoje različita mišljenja među klubovima, ali i među delegacijama. Kao prvo što se tiče tjednog vremena za odmor, to je nešto što treba prilagoditi, e, što se možda može malo i smanjiti, ali to se treba događati kod kuće. I tu se slažem da je boravište to što predstavlja taj pojam kuće, dakle da vozač ima priliku vidjeti svoju obitelj i da to vrijeme e, odmora ne bi trebao vozač povesti u kabini. Zatim isto tako moramo naći jedan kompromis što se tiče povratka e, kući i kada treba se vozač vratiti kući moramo isto tako imati na umu i najudaljenije regije. Primjerice, ako se kamion nalazi na vlaku ili na trajektu, na putu, do jednog takvog mjesta, mislim da onda trebamo biti fleksibilniji. Zatim, pametni tahografi, digitalni tahografi druge generacije. Tu također moramo što prije to regulirati. Moramo imati i strože teže specifikacije, dakle da se u realnom vremenu može pronaći e, položaj svakog kamiona. Mislim, jasno je da to nije e, Jasno je da je to danas sa tehnikom i tekako moguće, iako neki tvrde da nije. Zatim, dogod e, tahograf nije moguće automatski identificirati da je došlo do graničnog prijelaza, treba što prije onda to riješiti u smislu da se to nekako zapisuje. Slažem se da trebamo u potpunosti odvojiti dva, e, ta dva sektora koje smo spomenuli, dakle kamioni i busevi, tu moramo imati jednu drugačiju fleksibilnost. Možda bi čak bilo potrebno da se to u potpunosti odijeli s propisima jednog, druga. drugoga. Zahvaljujem izvjestitelju, zahvaljujem izvjestitelju na dobroj suradnji i sigurno sam da ćemo se sutra složiti i što se tiče kontroverznih tema. Hvala. Hvala vam, gospodin Demonte, gospodin Robert Zile, izvolite. Hvala lijepa na poslu koja je obavljena, a i drugim izvjestiteljima E, obećali ste e, da ćete jedan zajednički predmet oformiti i da će, to ne znači da ćemo se složiti o svemu što je tamo napušteno. Što se tiče ECR-a, e, o minimalnim zahtjevima, o najvećem dnevnom i tjednom vremenu vožnje, uloženo je gotovo 500 amadmana Imamo 70 točaka, imali smo 70 točaka za raspravu. Činilo se da idemo u pravom smjeru uz neke iznimke, samo ću ih pet imenovati. Prvo, uključivanje LCB-ova. Mi smo protiv toga. Mi smo e, e, kao klub. Naravno, ponekada moramo e, uzeti u obzir da su da imamo laka komercijalna vozila, gospodarska vozila koja zamjenjuju druga i e, njih koriste mala i srednja poduzeća i drugi poduzetnici. To su e, vožnje koje poduzimaju male kompanije na kratkim udaljenostima. Drugo pitanje je povratak kući želimo ponovo e, e, zahvaliti na pokušaju da se nađe rješenje za tu definiciju za koju nitko ne zna što znači u slobodnoj Europi. U slobodnoj Europi se europski građani mogu kretati kamo hoće, no isto vreme ako dozvolite kompromis da može ići na mjesto e, po izboru, e, to je kao u Sovjetskom savezu, imali smo zgodnu pjesmu e, gdje e, smo pjevali moja adresa nije neka ulica ili grad nego Sovjetski savez. Dakle, e, e, e, evo imamo jedan primjer sa bugarskim vozačem. kažete da moramo brinuti za bugarskog vozača da se može vratiti kući. Dakle, mi ćemo u Briselu donijeti zakone da se on može vratiti iz Kopenhagena u Bugarsku ali on može imati i neke rođake u Španjolske ili nekim drugim mjestima. Dakle, ako e, za poslodavcu nametnete takve izdatke da pošalje bugarskog vozača iz Kopenhagena u Bugarsku, E, možda će onda taj poslodavac reći pa ostaćeš nezaposlen u selu u Bugarskoj e, ne želimo vas zaposliti po takvim uvjetima e, zašto bi neko u Kopenhagenu ili u Briselu se brinuo onda za takvog nezaposlenog bugarskog vozača kao političari moramo pošteno reći što mi ovdje želimo napraviti i zapravo mislim da trebamo veću fleksibilnost a to znači da zaposlenici vozači trebaju e, obavijestiti poslodavca gdje želi provesti vrijeme odmora nakon četiri tjedna i mislim da mi ovdje e, ne možemo navoditi unaprijed koja će to biti mjesta i što bi to zapravo i značilo. E, treće pitanje E, e, e, su tjedni odmori. Ako govorimo o kompromisu o smanjenom tjednom vremenu, tada se zapravo pozivate na mišljenje Suda Europske unije koji uz vaš kompromis i argumente Suda Europske unije i ti su argumenti različiti i moramo na neki način e, potaknuti certificiranje e, unaprijed određenih područja za parking jer neke države ne žele stvarati takva mjesta za parkiranje jer e, je to protiv tržišnog natjecanja onih kojih se žele natjeti onda dnevna vremena vožnje dva tjedna po 90 sati i takva pravila već imamo, a želi bismo vidjeti i kako je mišljenje e, e, perfektnih zemalja četiri tjedna 180 sati. Što se tiče pametnih tahografa, e, želimo to brzo učiniti, ali e, ponekada zbog promjena, zbog toga što će se e, proizvoditi novi tahografi, možda ćemo koji puta, e, možda će koji puta trebati dva puta u kratkom razdoblju mijenjati te tahografe. Hvala, gospođo Bilbao, izvolite. Muchas gracias, presidenta. En lugar, en excusar a mi eh, Hvala lijepa, gospođo eh, predsjednice. Kao prvo, želim se ispričati u ime kolega koji je bio izvjestitelj E, ona zapravo nije danas, ne može biti ovdje, pa govorim u njeno ime i čitat iz dokumenta koje mi je e, dala. Uključivanje lakih vozila u obuhvat ovih mjera zahtjeva određenu vjeru e, opreza, jer ako postoje problemi za korištenje lakih vozila za međunarodni prijevoz, to znači da ih moramo moći opremiti ako imaju manje od 3,5 tona sa pametnim tahografima ako obavljaju djelatnost međunarodnog prijevoza. Ali isto tako smo e, izrazila gospođa zabrinutost e, kako možemo provjeriti e, vozilo koje prelazi granicu, kako možete provjeriti prelazi li ili ne granicu. Što se tiče ovog usmjerenja koje je spomenuo izvjestitelj, da, pitanje e, e, e, to što vozači se odmaraju u svojim kabinama mi mislimo da će to zahtijevati jedan prijelazno razdoblje od donošenja ovih propisa a ne proširenje odredbe Europske unije da se uključi vrijeme odmora u kabini trebaju nam drugačije mjere što se tiče pametnih e, tahografa, mi smo potvrdili uključivanje e, pametnih e, tahografa, a isto tako podržavamo stajalište izvjestitelja kako je obrazloženo. Mislim da trebamo biti ambiciozni, ali i realni. Imajući na umu da kada kada će biti dostupni ti sekundarni pametni tahografi zato moramo e, vidjeti kako to uključiti taj novi instrument. Postoje e, specifična pravila koja se odnose na e, profesionalne usluge koje će biti pružene. Istina je da prijevoz putnika zahtijevaju druge uvjete od teških kamiona. Što se tiče nacionalnih režima, podržavamo mogućnost sankcija za vozila koja E, e, sudjeluju u građevinarstvu e, a i oni koji imaju izaslane radnike oni ne voze duge udaljenosti pa im ne trebaju nužno tahografi. Evo to sam bilješke dobila od kolegice. Hvala lijepo, gospođo Bilbao. Hvala lijepo, gospođo Bilbao. Gospodin Kisar imate riječ. very kind you. Thank you. Um... Yes, well, I'd like to say um, thank you to Mr. Van der Kamp and for the other shadows for their work so Hvala, želim se zahvaliti gospodinu Van Kampu i drugim izvjestiteljima u Sijeni. To je zaista jako e, važno. E, treba doista ugraditi socijalne standarde e, za profesionalne vozače u pogledu njihove sigurnosti i putnike i sudionike u prometu. Danas su šest e, popodne sa gospodinom Barkom i gospođom Endenton održat ćemo jedan okrugli stol o e, vremenu odmora vozača. Molim vas dođite, neki ljudi će doći iz sindikata i imat ćemo neke vozače, dakle to će biti zadovoljstvo i tome se veselim. E, na e, sastancima e, izvjestitelj Sjeni vrlo smo živo raspravljali, a kompromisni amandmani još nisu dovršeni. U ovom trenutku zeleni su se snažno protive predloženoj mjeri e, referentnog razdoblja sa dva na četiri tjedna. Iako nam je drago vidjeti da je najduže vrijeme vožnje ostalo nezmijenjeno. Smatramo da je razumno očekivati da e, vozači nije razumno očekivati da će e, e, odmor provoditi spavajući u kabini vozila. Želimo vidjeti da e, poslodavci moraju osigurati odgovarajući smještaj u hotelima ili slični, sličan smještaj gdje se vozači mogu propisno odmoriti prije nego što započnu svoj radni tjedan. Pozdravljamo povećanu dostupnost sigurnih e, objekata za parkiranje u cijeloj EU. uniji. To ne zamjenjuje potrebu da vozači e, provode svoj tjedni odmor izvan vozila. Iako me dosta brine e, da je ovo usmjerenje na fleksibilnost koju vrlo često čujemo, čuli smo tijekom ove revizije, da mislimo da će to dovesti do destabiliziranja radnih uvjeta vozača, više fleksibilnosti e, u pogledu dnevnog i tjednog vremena vožnje i odmora. Samo izgleda da time dajemo više mogućnosti vozačima, ali moramo biti oprezni da u praksi to zapravo e, ne znači samo mjere koje će jamčiti duža e, vremena stanke, E, jer ćemo tjerati vozače da u interesu poduzeća e, do krajnjih granica produljuju e, vrijeme vožnje i to će utjecati i na njihovu sigurnost i na sigurnost svih sudionika u prometu. I na posljedku jako nam je drago vidjeti da kombi i laka komercijalna vozila sa 2,3 tona tone će biti uključeni u obuhvat ovog zakonodavstva. Vjerojatno bismo željeli vidjeti i smanjenje broja izuzetaka e, od tog pravila vozači autobusa međugradskih autobusa, gradskih međugradskih autobusa oni e, ne bi s obzirom na prirodu svog posla trebali imati odgovornost e, da imaju e, teže standarde koje moraju primijeniti. Oni voze do 53 osobe u svom autobusu i ja bi zaista želio da me voze nekako nije iscrpljen i previše umoran. upravo iscrpljenost vozača je jedan od glavnih uzroka prometnih nesreća Neću pretjerati ako kažem e, da su e, e, okviri ovog, ovog predmeta, zaista se tu radi o životu i smrti. Zapravo nismo sasvim zadovoljni sa smjerom u kojem idu pregovori u ovom predmetu, ali ipak se nadamo da će sutrašnji sastanak izvjestitelj u Sjeni pružiti mogućnost da još jedan puta nastavimo postići kompromis. Hvala gospodine Keith Taylor. E, gospođo imate riječ. Thanks, Madam Chair. Hvala gospođo predsjedavajući, dragi kolege, dame i gospodo, naši gosti. Kao prvo želim zahvaliti gospodinu Van den Kampu na vrlo e, otvorenom dijalogu koji smo imali. Mi, e, izvjestitelji Sjeni, a isto tako zahvaljujem i izvjestiteljima u Sjeni. Imali smo vrlo kreativne sastanke, pokušali smo prepoznati većinu e, problema i pronaći i rješenje za te probleme. Što se nas tiče pitanje vozača, E, je sada bolje riješeno. imaju e, sigurna mjesta za odmor, imaju mogućnost da odu kući ili na neko drugo mjesto ako e, dom nije najbolje mjesto za njih za otići. A isto tako dobro smo raspravljali i o sigurnosti prometa za koju mislim da je jako važna i e, kako treba e, funkcionirati sa pametnom provedbom i sa što nižim mogućim birogradskim teretom u cijelom sustavu, a i, i treba uzeti u obzir motrište vozača, e, da vidite, kad provjerite što danas morate imati sa sobom u vozilu, i trebate li imati nekakve papire e, u automobilu e, budućnosti, budućih godina. E, laka komercijalna vozila su e, jako važno pitanje. Mislim da smo se približili rješenju više nego ikada, a isto tako što se tiče ove nekomercijalne vožnje i kada glavna djelatnost vozača nije vožnja nego nešto drugo. Vim jako dobro zna kako smo pokušali staviti na dnevni red i razmišljanje o onome što je MP komiti vrlo odbor eh, jako eh, dobro iznio da uredba o eh, vremenu vožnje treba uključiti i laka komercijalna vozila koja se koriste za prijevoz robe E, osim ako se unemljeno e, vozilo koristi za račun e, toga vozača ili ako vožnja ne predstavlja glavnu aktivnost te osobe koja vozi to vozilo. Ja isto tako znam da naš parlament voli postavljati rokove svaki puta u dokumentima. Evo i sada imamo rok od 12 sati ovdje u u ovom dokumentu, u ovim dokumentima o vremenima vožnje, vremenima e, odmora. E, imamo i definiciju glavne djelatnosti vozača. Ja sam po toj definiciji profesionalni vozač, jer ja vozim gotovo 12 e, sati tjedno zbog velikih udaljenosti u Finskoj. Ali razmislimo malo o tome da postoje zemlje koje se jako razlikuju e, s obzirom na udaljenosti. E, e neke su, nekima su te udaljenosti jako velike, nekima jako male. Naravno, dragi Bim, e, nastavit ćemo s pregovorima. Neki ljudima se sviđa četiri tjedna, tri, nama bi se moglo svidjeti dva tjedna, a pametni tahografi E, isto tako i ovi gradski, međugradski autobusi. Ja mislim da je jako važno da parlament e, progura ideju da e, prijevoznici moraju stvoriti novu vrstu tahografa e, koji neće biti jednaki za sva trgovačka društva, e, za sve različite prijevoznike i nadam se, zaista na, nadam uz najbolje želje komisiji E, da naš dragi povjerenik i ljudi iz komisije da će ubrzati e, postupak za pametne tahografe. E, ljudi su putovali na mjesec, sada gotovo idu na turistička putovanja na mjesec, a mi kažemo da mi ne možemo voziti sa pametnim tahografima. To je zapravo potpuno, potpuno šašavo. Evo sad ću se ovdje zaustaviti. Hvala. Hvala gospođo Kilonen. Gospođa Arnold. Merci, madame le président. Il faut reconnaître... Hvala gospođo predsjedateljice. Treba priznati gospodine Wim van den Kamp da ste zaista odradili sjajan kompromisni posao um, vezano uz amandmane koji se zapravo tiču uh, radnog vremena vozača i uspjeli ste pronaći neku sredinu između prekomjernog opterećenja koje može biti opasno i nečega što nije prihvatljivo. Međutim, bojim se da ključna pitanja još uvijek nisu u potpunosti riješena. Ne samo zbog političke i osjetljivih pitanja i razlika među nama, već zbog različitih nacionalnih ekonomskih interesa. Činjenica jest da smo ideološki gledano ekonomski i socijalno e, želimo napraviti uniju prije nego što su ostvareni uvjeti da bi se to moglo. Upravo zato imamo osjećaj da ne idu e, svi ovi propisi, predloženi propisi u smjeru veće razine zaštite vozača. Međutim, činjenica jest da e, postoje i oni koji se u potpunosti opiru bilo kakvim naprecima vezano uz eventualna ograničenja, odnosno vrijeme rada vozača. Iako to mogu s jedne strane razumjeti, ali pitam se da ste vi na njihovom mjestu, biste li vi zaista obavljali taj posao tim uvjetima? Biste li s obzirom na sadašnje propisane uvjete vezano uz radno vrijeme i vrijeme povratka kući od jednom mjesečno, zaista željeli da vaše dijete ili unuče obavlja ovaj posao, da ne govorimo uopće o plaći. Ako je odgovor na ovo pitanje ne, a zaista želite mijenjati stvari, onda moram reći jeste da niste u službi e, općeg dobra interesa, već isključivo pojedinačnih interesa. Hvala. Gospodine Ban, u ime e, odbora EMPUL daje vam riječ. Izvolite. Vi ste izvjestitelj. Hvala lijepa Karima, hvala gospođo predsjedateljice. Odmah na početku bih vam htio zahvatiti što ste mi dali riječ da vam mogu iskazati stajalište odbora za zapošljavanje. Mi imamo nadležnost za različita područja, a što se tiče drugih područja, tu smo jako dobro surađivali sa izvjestiteljem, gospodinom Vimbarne Kampom i sa drugim izvjestiteljima. Mogu reći da smo dosta toga se uspjeli dogovoriti i što se tiče naših stajališta. Da se utočimo na nekoliko točaka. Mi smo bili protiv daljne fleksibilizacije zato što smo od početka smatrali da postojeća aktualna pravila trebamo zadržati na snazi. Mi smatramo da nisu pravila problematična, već da nedostaje na kontrolama i da su sankcije neprilagođene. Još jedna druga točka nam je bila važna, a to je da se mala, to je laka gospodarska vozila ispod 3,5 tona uključe u područje primjene ove uredbe. Dakle, to u budućnosti znači kao prvo da će se s time poboljšati e, radna, radna situacija tih vozača, a isto tako e, želimo povećati i cestovnu sigurnost na taj način, a u postojećem modelu imamo problema s time. Treća točka je ta da bismo presudu Europskog suda pravde trebali potvrditi, dakle da imamo tu zabranu i dalje da se vrijeme odmora provodi u e, vozačkoj kabini. Te smo htjeli usvojiti mogućnost da se vozači mogu vratiti nakon tri tjedna kući ili da mogu svoje vrijeme odmora provesti i na nekom drugom mjestu već po želji. Zadnja točka ticala se uvođenja tahografa. Mislim da su kolege već dosta jasno se izjasnili o tome da bismo trebali imati to prijelazno razdoblje do 2040. godine koje je za nas kao i za njih neprihvatljivo te smatramo da bi se to trebalo dogoditi što prije moguće i nemamo doista razumijevanja za tako dugačko prijelazno razdoblje. Hvala. Hvala lijepa gospodine Bara. Sada dvije minute po zastupniku. Nadam se da ćete poštovati vrijeme koje vam je dodijeljeno. Gospodine Kord, dajem vam riječ. Ja, vielen Dank, Wim, für die Hvala ti, Vime, na većinom izvrsnim kompromisima. meni su problematična postoje ove, najviše ove iznimke, dakle ih zadržati i proširiti. Mislim da je, trebamo sad iskoristiti priliku kako bismo malim i srednjim poduzećima koji upravo nisu e, profesionalni vozači, e, da njima možemo smanjiti dodatna administrativna opterećenja. Oni uopće nisu niti skupina e, na koju ciljamo sa ovom uredbom. Ja sam sa snižavanje sa 3,5 tona na 2,8 ili ili 2,4 tone za vozila, to mogu prihvatiti, ali isto bismo malim i srednjim poduzećima trebali omogućiti da e, iskoriste ovaj propis o iznimci iz članka broj 3. zbog toga smo sa drugim kolegama htjeli proširiti taj perimetar od 100 km, dakle sat na vožnje otprilike od sjedišta poduzeća na 150 km. Se tu radi o majstorima, o malim srednjim poduzećima koji u krugu tog perimetra prevoze svoju robu. Vrlo ću teško objasniti nekom vrtlaru zašto bi sad odjednom za svog svoje vozilo od 2,8 od 2,4 tone treba kupiti tahograf iako samo primjerice prevozi e, biljke na udaljenost od 50 km od e, sjedišta svog poduzeća. Ti propisi trebaju biti smisleni, ne bismo trebali imati E, novu iznimku za, vozila sa ukupnom težinom e, od 3,5 tone u radijusu od samo 50 km od To nije smisleno, evo još jednom. naglašavam da se to radi o profesionalnim vozačima. Trebali bismo zadržati 150 km ili čak i 200 km ako imamo izvršnu infrastrukturu na nekom području. Hvala. Hvala gospodine Rike. Dvije minute, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Kao prvo, moram iskazati zadovoljstvo zbog dvije stvari. Prva se tiče lakih gospodarskih vozila. Moram priznati da ne razumijem one koji su iskazali određenu kritiku vezanu uz ovo. Ako zapravo imate tahograf, ljudi koji zaista su e, se idu na male udaljenosti imat će tahografe gdje će vrlo jasno stajati da uopće nisu otišli e, na neke pretjerano velike udaljenosti e, od mjesta. Prema tome mislim da nema razloga da to kritiziramo. Što se tiče pametnog tahografa mislim da bi bilo jako dobro da ih se konkretno uvede, da se specificira čemu služe i mislim da bi bilo dobro da se definira konkretan datum i podržavam da to bude 2020. Ima jedna stvar koja me međutim dosta muči. Dakle, ove uredbe prvenstveno ide u smjeru ostvarivanja nekakve socijalne dimenzije, socijalne uloge. Obično propisi e, koji su socijalne naravi trebaju ostvariti nekakav socijalni napredak. Međutim, sada kada pogledam ovdje vidim da se radno vrijeme povećalo e, vrijeme odmora u kabini je dozvoljeno usprkos onome što je rekao Europski sud, ali stvar je u tome da e, nismo mi ti koji bismo trebali poslušati što kaže Europski sud e, vezano s to što kaže uredba, već bi trebala situacija biti e, obrnuta, trebalo bismo im protumačiti što to u uredbi znači. Zatim imamo situaciju da povratak kući zapravo znači da imate bugarskog vozača koji živi u Španjolskoj, ali koji se ne mora nužno vratiti tamo nego se vrati negdje drugdje, a onda zatim za vozača autobusa imate pak situaciju gdje to čak ni to ne moraju napraviti. U svakom slučaju kada govorimo o socijalnoj dimenziji svugdje smo otišli korak natrag. Fleksibilnost je dobra stvar, nemam ništa protiv toga, ali dozvolite da ovo ipak nije, da kažem da ovo ipak ne ide u smjeru u eh, kojem bi trebalo ići. Dobro. To ćemo svakako uzeti u e, obzir. Gospođa Okajska, izvolite. ja na samom početku Hvala lijepa. E, predsjednice, kao prvo želim govoriti o svim ovim predmetima. Želim e, podsjetiti na definiciju onoga što mi shvaćamo kao kompromis. Stekla sam dojam kako se čini da je to vrlo individualni izraz. Kompromis je stajalište koje eh, mogu prihvatiti svi partneri koji prigovaraju, koji zahtjeva da stranke odustanu od dijela svojih interesa. Dakle, to je ono što moramo napraviti s kompromisom. Ako se radi samo o nametanju volje jedne strane, onda ne možemo govoriti o kompromisu. Evo, samo sam htjela sve podsjetiti. No, e, e, vratit ću se na predmet gospodina Kampa, jako mi je drago što je on bio vrlo otvoren za sve vrste prijedloga, sugestija. Slušao je e, o problemima raznih e, različitih skupina jer svi koji e, sudjeluju u ovom pitanju znaju da prije svega nemamo ovlaštena parkirališta, nema ih dovoljno. A isto tako postoji mjesta za njih, ali moramo ih izgraditi. To traži i vrijeme i novac. No ipak, drago mi je što je Vim osigurao odmor ne samo u hotelu jer je imao priliku sjesti u jedan e, suvremeni kamion i svjestan je e, da je ta kabina doista dobro e, prilagođena da djeluje i bolje od nekih hotela sa trokrevetnim sobama. Dakle, ako je to mjesto odgovarajuće onda se vozač zaista i može odmoriti u toj kabini i to e, zapravo ide u smjeru prijedloga koji su dali e, vozači. Što se tiče tahografa imam pitanje koje želim uputiti komisiji. Imamo li e, stvarno pametne tahografe koje proizvodimo i koje mogu riješiti sve probleme koji se pojavljuju u kabotaži? i u odnosu na upućene e, radnike u cestovnom prijevozu. Tko ih proizvodi i gdje? Postoji li neka mogućnost e, da ih zaista možemo uvesti počevši od 2020. u nova vozila? Jer to je nešto što ja zapravo vim ne razumijem. Želite li da oni budu od 2020. godine u novim vozilima ili u svim vozilima? Što se tiče e, lakih komercijalnih vozila nakon 3,5 tona, e, imamo na umu mala i srednja poduzeća. Za njih se radi o velikom trošku, o 1000 eura, to je procijenjeni trošak ugradnje e, suvremenog tahografa. Ono što je rekao gospodin Koh, e, je točno, svi ne razumiju zašto, baš u njihovom sektoru moraju e, podnijeti takav veliki trošak. Moramo e, e, zapamtiti da moramo primijeniti naše pravila. Hvala lijepo. Hvala. Ljubazno vas molim da poštujete vrijeme koje vam je dodijeljeno za izlaganje jer ću morati postati stroža. Gospodine, da li izvolite? Hvala gospođo predsjedateljice. Zapravo ću započeti tako što ću zahvaliti Uredu kampa zaista su prema svima postupali na vrlo otvoren, transparentan način i jako mi se sviđa takav pristup. No želim ponoviti dvije stvari. Prvo, zašto smo se suglasili sa rokom od četiri tjedna za povratak kući? Po mom mišljenju e, mi moramo povećati i vrijeme vožnje e, na 180 e, sati vožnje. Moramo vrijeme vožnje i odmah učiniti konkurentnim. I druga stvar koju smo već čuli, a to je neposanje dovoljno parkiralište i prijelazno razdoblje. E, sigurna i e, e, parkirališta mogu se sagraditi, moramo dati dovoljno vremena nacionalnim vlastima, prijevoznim poduzećima, parkiralištima, ulagačima, građevinarima da to i sagrade. Drugi problem je što već postojeće nacionalne mjere koje zabranjuju vozačima i kažnjavaju ih za spavanje u kabinima po mom e, mišljenju te mjere su e, e, zlonamjerne jer se, ne, nemoguće, ih je poštovati. Jučer su dva rumunska vozača dobili kazne e, zato što su spavali su doduše izvan kabine ali ne u hotelu i bili su kažnjeni u Francuskoj Belgiji. Dakle, ne radi se samo o unutarnjem tržištu i slobodu pružanja usluga, tu se radi o temeljnim ljudskom pravu u Europi, o pravnoj sigurnosti, pravu da imate e, pravila koja su jasna i koja se mogu poštovati. Pa bih htio iskoristiti ovu priliku da potaknem komisiju da iskoristi svoju nadležnost da osigura pravnu zaštitu europskim poslovnim subjektima i vozačima u odnosu te mjere. I na posljedku, e, puno puta sam to već rekao, kako e, nam je potrebno, e, potrebno su nam realna, održiva, jasna rješenja. Nadam se da ćemo ih konačno i iznaći, ali ne vjerujem prije 4. lipnja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine Deli, gospođa Grasswater. Da, radi se o rješenjima koje funkcioniraju, ali postavlja se pitanje koji nam je cilj za ove nove propise o vremenu vožnje i vremenu odmora. To je poboljšanje, poboljšanje radnih uvjeta, ali i poboljšanje sigurnosti u cestovnom prometu, te želimo isto tako i pravedno natjecanje između vozača i vozačica u svim državama članicama. I tu se, oko toga svi slažemo i zbog toga moramo sukladno tome i poduzeti korake. Mislim da fleksibilnost radnog vremena to zvuči dobro, ali to najčešće onda ide na uštep radnih uvjeta vozača i vozače ali isto tako i na uštep sigurnosti u cestovnom prometu, što je nešto što moramo imati isto tako na umu. Kada govorimo o pametnim tahografima, onda je za mene evo čudno sada kada smo u 2018. godini da je toliko teško ugraditi to tehnološko postignuće e, u vozila. Ja mislim da bi to trebalo biti lako moguće, da nije potrebno mnogo tehnoloških višina za to, ali naravno da ima malo kontrola, ali, malo kontrola ima i zbog toga što ima malo tahografa. Mislim da trebamo stvoriti preduvjete za to. Tako ja na to gledam. Zatim, nešto što je meni isto tako vrlo važno, to je to pitanje noćenja u vozačkim kabinama. Ja mislim da e, duža vremena odmora ne bi trebao vozač provesti u vozačkim kabinama. To nije humano, tu se stvara jedna vrsta nomadnog života na europskim cestama, to je nešto što ne želimo imati. Ako se želimo založiti za vozače i vozačica, onda se moramo brinuti da se svi oni mogu doista i odmoriti u najboljim mogućim uvjetima, a ja ne smatram da vozačka kabina nije za to, što znači da moramo imati e, objekte za noćenje sa sanitarnim čvorom i tako dalje za vozače i vozačice. Mi želimo imati prije svega radnike na umu, želimo stvoriti za njih dobre uvjete, a to možemo napraviti samo ako ovdje izradimo dobre kompromise i e, ako ih e, dobro izgradimo. Hvala vam. Hvala lijepo gospodine, gospođo Grasswater. Sljedeći govornik, gospodin Grunšev. Hvala gospođo e, predsjedavajuća. Prije svega imam pitanje koje, o kojim kompromisnim amandmanima danas raspravljamo? Koliko ja shvaćam, raspravljamo o kompromisnim amandmanima o kojima će se glasovati sutra ujutro. Nisam e, primio kompromisne amandmane što se mene tiče. E, to je sad nešto novo, da raspravljamo o nečemu e, što nismo primili. Neki kolege govore o četiri tjedna, neki o dva tjedna. Ja mogu predložiti 16 tjedana. Dakle, kada govorimo o kompromisnim amandmanima, Zašto e, e, nisu na raspolaganju članovima ovog odbora da mogu e, njima voditi pravilnu raspravu? Želim zahvaliti gospodinu Van den Kampu, čestitati mu na tome što se dobro osjeća. No, međutim, osjećaj u mojoj zemlji idu u dosta drugačijem smjeru. Sutra će gospođa Merkel i gospodin Macron biti u Sofiji i tamo će moći svjedočiti ogromnim prosvjedima vozača kamiona. Vozači kamiona dakle čestitam vam tome što se toliko brinete za obitelji eh, tih vozača samo se crkve toliko za njih brinu možda bi se mogli natjecati u Bugarskoj jer tamo ćete dobiti podršku puno obitelji. Zašto e, e, ne bismo zahtijevali da vozači budu e, kod kuće do određenog sata? O čemu treba biti nostalgičan? Želim pitati izvjestitelje kada spominju svoje političke klubove molim vas e, recite nam e, govorite li u ime političkog kluba ili u ime države članice u kojoj ste izabrani hvala vam lijepa Hvala lijepa. Prije nego što dam riječ gospodinu Ertugu, želim reći da imamo u odboru goste koji dolaze s instituta Robert Schumann. Dobro nam došli na sastanak odbora za promet, odbora trans. Molim vas pljesak za naše goste. A sada nastavljamo s radom na paketu mjera za mobilnost. Gospodini Ertuk, dajem vama riječ. Imate dvije minute. Hvala lijepa i hvala i kolegi Kampu na prijedlogu. E, ovo je doista teško, da, zato što su sva tri dosija povezana, a imamo različite interese. Imamo Europsku uniju koja se sastavlja e, eto, od država koje su u središtu te Europske unije, a imamo druge države na granici Europske unije i to je nam diplomatično u smislu donošenja zajedničkih propisa. Sada je kolega Kurumbašev s pravom prigovorio vezano uz to da uvijek mnogo govorimo, a da kada neko izvana sluša da se ne zna u ime koga se govori, dakle govori netko ime kluba, u to ime ili u ime države članice s koje dolazi i u mnogim slučajevima nije vrlo jasno vidjeti tko se za što zalaže. Mislim da ako želimo govoriti o vremenima vožnje i odmora, onda u klubu se postoji većina za to da se redovita e, dnevna i tjedna vremena za odmor ne smiju e, provoditi u vozičkoj kabini. To je relativno jasno, a isto tako se slažemo i kod toga da vozači nakon određenog broja tjedana se trebaju vratiti kući u svoju državu gdje borave, gdje žive kako bi onda tamo proveli vrijeme za odmor. A nakon koliko tjedana će to biti, hoće li to biti nakon dva, tri, četiri tjedna, to je naravno e, predmet e, rasprave i u mom klubu tako postoje prijedlozi koji idu od dva tjedna pa sve do osam tjedana. Ali većina, i to moram reći, većina kluba socijaldemokrata želi maksimalno dva do tri tjedna. Ja smatram da ako od ponedjeljka do subote vozim i da sam onda iskoristio skraćeno vrijeme odmora i ako onda sam opet vozio od idućeg ponedjeljka do petka, da se onda e, kumulativno treba uzeti uobičajeno vrijeme odmora plus još ono vrijeme odmora koje se nije iskoristilo u protekli tjedan, da se sve to mora provesti kod kuće. To kažem jasno, zato što u svo dužno poštovanje nitko ne želi ovdje ostati primjerice za vikend, kada u četvrtak e, završavamo s poslom, svi se žurimo na začnu luku i žurimo kući. Zašto bi to bilo drugačije za vozača kamiona? Neka mi to netko objasni. I ako ti vozači voze šest sati za redom, imaju jedan dan odmora i opet voze 5-6 dana, onda voze zapravo 11 dana za redom skoro. I mislim da bi u Europskoj uniji onda nama trebalo biti dovoljno kada ti vozači voze tih 11 dana za redom i dobro, onda neko može reći da na perifernom dijelu Europske unije ima, ima drugačiju situaciju, to moramo da riješiti, ali nije prihvatljivo da imamo tu situaciju kao dosad. Da imamo to moderno nomadstvo koje bismo mi sada tu okvirili propisima i s njime legalizirali. To nije prihvatljivo i to žameću imamo kluba zastupnika, to neće biti u redu što se naš tiče. Evo, zadnja rečenica, ispričavam se, malo sam oduljio. Što se tiče glasanja u odboru za spošljavanje, svi smo vidjeli kako se to odvijalo. To je jedno stalište koje je jako blisko stalištem sindikata i mislim da trebamo imati e, to na umu kao mjeru i stoga molim da svi budu razumni i da svi postupaju uz određenu mjeru. Hvala vam. Nastavljamo s raspravom. Gospodine Den Kamp, zašto me gledate tako? Daću vam kasnije riječ, ali imam e, želju čuti što nam ima reći Europska komisija. Gospodin Ležoa, dajem vam riječ vezanu uz ovu prvu točku, vezanu uz vrijeme odmora. Hvala gospođo predsjedateljice. Kao prvo želio bih pozdraviti ono što je dosad napravljeno, što je odradio gospodin Wim van den Kapp. S jedne strane vidimo vrlo ambiciozno izvješće koje za cilj ima poboljšanje provedbe europskog zakonodavstva i bolje korištenje digitalizacije, tako da možemo samo pozdraviti takav pristup. Znamo također da je gospodin Wim van de Kamp vrlo razumna osoba, tako da rješenje koje on predlaže zaista jest razmjerno i izvedivo i to je također itekako dobro došlo zato što zaista moramo izbjeći bilo kakav nepotrebni trošak ne samo za Europsku eh, uniju već i za nacionalne uprave eh, odnosno bilo kakav nepotrebni trošak koji bi trebali uložiti eh, da se usklade sa zakonodavstvom. Tako da hvala vam lijepa na ovom razumnom prijedlogu. Ja bih želio iznijeti nekoliko komentara vezano uz tri točke. Prvo je e, ono što nazivate dedicating parking areas, dakle e, definirano područje parkinga, zatim e, moram reći da se radi o elementu koji ne postoji u prijedlogu komisije, ali vodili smo slične rasprave E, unutar vijeća. Kao što znate, nekoliko država članica je zaista uvelo propise kako bi spriječilo vozače da redovni odmor provode u kabini. To je slučaj za nizozemskom i njemačkom. To su zabrane koje bi trebale poboljšati radno vrijeme i dobrobit vozača međutim čine li to ne stoga moramo pronaći odgovarajući način da razvijemo siguran i udoban e, prostor za parkiranje e, gdje bi se eventualno tako nešto moglo osigurati zbog toga je ovo što predlaže gospodin Wim van den Kamp vrlo zanimljivo drugim e, riječima E, neće se vrijeme odmora provedeno u kabini uzimati kao e, valjano vrijeme odmora osim ako nije provedeno u e, sigurnoj i udobnoj parkirnoj zoni. Izvjestitelj također smatra da odmor u kabini treba zabraniti i to se odnosi i na smanjeno vrijeme odmora. To su dodatna ograničenja u odnosu na sadašnje zakonodavstvo. Prema sadašnjim propisima vozač može provesti smanjeno vrijeme odmora u kabini. E, mi mislimo da bi to trebalo tako ostati. Druga stvar koju želim komentirati jest e, podastiranje podataka koji će poboljšati e, ciljane kontrole. Činjenica je da baze podataka treba poboljšati i jučer sam imao zaista vrlo konstruktivan sastanak kako s vama, tako i s gospođom Kilonenom te gospodinom Ertugom. Naš je zapravo zajednički stav, odnosno poruka da bismo trebali u maksimalnoj mogućoj mjeri koristiti instrumente, odnosno baze podataka koje već postoje i njih bi trebalo maksimalno istražiti, odnosno njihove mogućnosti, kako ne bismo stavljali dodatno troškovno opterećenje na nacionalne uprave. Posljednja stvar koju želim spomenuti tiče se tahografa. E, primio sam na znanje amandmane koje izgleda podržava određeni broj zastupnika vezano uz primjenu socijalnih pravila i tahografa na laka gospodarska vozila. Kao što znate, prijedlog komisije bio je da se ide korak po korak. Dakle, da se pravila primjenjuju samo vezano uz pristup djelatnosti za laka gospodarska vozila. To je bio prijedlog komisije i to ostaje stajalište komisije. Što se tiče naknadne ogradnje ne čini nam se normalnim e, da vozilo u međunarodnom prometu i dalje može e, prometovati sa analognim e, tahografom ako nakon što prođe određeno vrijeme, ali mi smo objavili studiju prema kojoj bi rok za e, naknadnu ugradnju pametnih tahografa bio 2026. godina, nakon čega to više onda ne bi bilo moguće. Hoće li pametni tahograf riješiti sve probleme? Vjerojatno ne. Međutim, svakako će poboljšati, odnosno pomoći da se poboljša sigurnost i da se dobije bolje ideja, slika o tome koja je precizna lokacija e, vozača. E, pametni tahografi su sada zapravo u radu. Od sredine 2019. godine ugrađivat će se u novo proizvedene kamione. E, to je već praksa u određenom broju poduzeća, konkretno u Kontinentalnu i u Dakle, evo, to je stajalište komisije vezano uz ovaj e, prijedlog izvješća. E, hvala lijepa. Ja imam jednu, jedno pitanje. Što to konkretno znači sigurna i udobna parkirna zona? Ili parkiralište? Što to konkretno znači? Ne možemo li jednostavno reći hotel, motel, mjesto gdje se može spavati? Što to konkretno znači e, siguran i udoban parkirni prostor ili parkiralište? ako je to nešto što kasnije trebaju riješiti delegirani akti, opet ćemo se naći u problemima. Zašto jednostavno ne koristimo jednostavne riječi da bismo rekli popu popa, bobu bob? Što to konkretno znači siguran i udoban parking ili parkiralište? Izvolite, gospodine Vandenkamp. Gospodine Vandenkamp. Hvala vam, gospođo predsjednice. Moram vam iskreno reći da je ovo izvrsno popodne. I ovi prijedlozi su sve bolji i bolji. Moji prijedlozi. E, gospodin Kurumbašev bi htio da vozači maksimalno su odvojeni od kuće 16 tjedana. Zatim sam čuo i lijevo krilo iz EPP-a koje kaže 4 tjedna i zatim sam čuo i kolegu Ertuga koji kaže dva tjedna je Ja sam kralj cesta i sada moram naći savršen kompromis između tih svih prijedloga. Najvjerojatnije će se raditi od 3-4 tjedana. Ali eto, šalo na stranu. Mi možemo tu govoriti bez kraja konca. Možemo izvrgnuti ruglu Europski parlament ili možemo vladati zdravim razumom te izraditi razuman kompromis. To vi odlučujete. Moj je prijedlog jasan, a sutra ćemo još jednom razgledati svi ste u sjeni, te ću ja onda vam podastati krajnje kompromise. Žao mi je što svi znaju za te kompromisne amandmane, osim gospodina Kunobaševa, ali dobro, sigurno nije on za to kriv. Ne, ne. Što se tiče drugih prijedloga, slično je i tamo, zato što nema službenih kompromisnih amandmana, pa onda ne možemo govoriti ni o neslužbenim kompromisnim amandmanama, ne možemo ih proširiti, onda će doći do panike na području cijele Europe, to ne želimo. Dakle, gospođo predsjednice, što se tiče povratka kući, još jednom, za one koji to nisu razumjeli, a čini se da oni to ne žele razumjeti. Dakle, kuća, znači, kod kuće znači kod kuće. A ako kažete ja ne želim kući, već želimo otići u Taragonu eh, svoj ljubavnici, pa onda ne putujete kući, onda putujete k vašoj eh, djevojci, vašoj vanbračnoj partnerici u Taragoni. A prijevoznik vam onda ne plaća tu kartu do Taragone. Prijevoznik vam plaća kartu za Sofiju jer tamo živite. Kod kuće znači kod kuće. Ako se dogovorite s vašim poslodavcem da ne želite ići kući, već da želite ići u Taragonu, k vašoj djevojci, onda možete i to dogovoriti s vašim poslodavcem ali valjda je jasno što to znači kod kuće. To je jasno za sve, i za homoseksualce, i za lezbijke, za sve. To nije e, neki poseban demokatolički pojam. To znači kod kuće. Kuća je kuća. I nećemo dugo o tome još govoriti. Dakle, evo, da, u redu, dakle, molim vas, vratite se raspravi, nemojte tu slamati srca. Pa da, ali imamo osjećaj da kada ne kažem stvari tako jasno da me onda, da me onda drugi ne razumiju. Znam, znam da vam se to baš i ne sviđa. Gospođo predsjednice, vrijeme odmora u vozačkoj kabini. Moramo polaziti od toga da taj vikend od 45 sata da ne smije se provesti u kabini. Možda se radi o skraćenim tjednim vremenima odmora, dakle dva puta 24 sata i tako dalje. Ovo ostalo onda možemo kompenzirati dva, u tom razdoblju kada je vozač kod kuće, dakle nakon tih dva, tri tjedna. Zatim pametni tahografi. Znam da je to bolno pitanje, ali slažem se sa austrijskom kolegicom iz socijaldemokrata. Tu se radi o tehničkoj volji da se uvedu ti tahografi. Mi možemo sve već napraviti sa tabletima, sa laptopima, sa telefonima, ali eto, ne možemo u kamione ugraditi tahografe. Pa to samo znači da ne postoji odgovarajuća volja. Ako neko ne želi uložiti 150 eura eh, u kamion. Ja mislim da se tu radi samo o nedostatku volje jer su te, ti iznosi stvarno mizerni. Vi niste spavali u kamionu, ja jesam. Evo, onda odete u hotel i spavate sa četiri druge vozačice u istoj sobi i svaki vozač se diže u svoje vlastito doba jer kreće dalje sa vožnjom, dakle ne možete tamo mirno spavati, što znači da je vrijeme odmora potrebno za dnevni odmor i za kratak odmor tijekom vikenda, dakle koji se provede u vozačkoj kabini. Zatim što se tiče parkirnih mjesta, tržište očekuje od nas samo jasna pravila. Ako mi usvojimo jasna pravila, onda će nas tržište slijediti kao što je to i rekao netko od kolega. Ali ako francuska vlada ne želi imati vozače iz Istočne Europe, e pa onda se ta parkina mjesta nikad neće izgraditi. Ali onda francuska vlada ne igra pošteno. Tu se radi o dobrim parkinim mjestima za vozače, pa i za francuske vozače, primjerice u Talinu. Hvala vam. Hvala gospodine Vandenka, međutim niste odgovorili na moje pitanje. Siguran i udoban parkni prostor, e, ja sam pitala što je to, a vi ste sada rekli hotel, dakle to je hotel. Dakle, hotel je hotel. Točka. Možemo kasnije to raspraviti bilateralno, nećemo sada ulaziti u tu raspravu. Prelazimo na drugu raspravu vezanu uz E, direktivu upućenih e, radnika. Podsjećam vas da će glasovanje o izvješću gospodina Wim van de Kampa biti 4. E, lipnja u 16 sati. Dobro. Nastavljamo sa izvješćem gospođe Kilonen. Dajem vam riječ. Thank you, Hvala lijepa gospođo dame i gospodo. Ako mogu nešto reći o prijevoznicima i o e, kamionima i o krevetima u njima e, e, i hotelima. Like. E, ima suvremenih tih modernih kamiona u kojima su kreveti bolji nego u nekim hotelima. No, ako govorimo o lex specialisu, dakle o upućivanju radnika, zapravo e, radi se o tome da sve bude na mjestu u odnosu na dokumente, isprave, radi se o pametnoj provedbi, s pametnim tahografima, e, povezivanju sa kabotažom E, o idejima, o platformama, o povjerenju, o e, funkcionirajućem lancu odgovornosti, o području prijevoza. No, sve su to još uvijek manje važno pitanje u ovom trenutku. Upućivanje vozača zapravo je E, jako važno pitanje. Radi se o tome hoćemo li imati ili nećemo imati međunarodni e, e, prijevoz. Koji problem time pokušavamo riješiti? Koje je ključno pitanje koje moramo imati na umu? I, i, i, i koje nam mora biti jako važno. Moramo okončati čisto iskorištavanje vozača time što ih držimo daleko od njihovih domova i e, što više nisu e, e muškarci žene sa obitelji, domovima, prijateljima, nego ih pretvaramo u nomade i nikad ih ne puštamo da se vrati svoje, vrate svoje kuće. To ovdje pokušavamo riješiti ili barem ja mislim da to pokušavamo. To je najveći problem. Istovremeno pokušavamo izgraditi zdraviju, konkurentniju situaciju za cijeli sektor e, cestovnog e, prometa e, postoje ljudi koji su jako zadovoljni sa postojećim zakonodavstvom no zapitajte se sljedeće pitanje je li nam to doista donijelo sreću ne nije nije i zato smo se danas ovdje okupili i radimo na ovoj uredbi o upućivanju vozača. Znamo da je odbor e, za ovaj vrlo mobilni sektor predložio da je sve upućivanje od prvog dana. To znači da je svako prelaženje granice zapravo e, e, situacija upućivanja. Da li stvarno shvaćamo što to znači? Da li to stvarno i želimo? Znamo li zapravo što činimo? Ako ovaj prijedlog prođe. Rekli su mi da o tome ne moramo razmišljati da je sve što trebamo napraviti trebamo e, e, e, donositi propise da je to naš posao a da ljudi u stvarnom svijetu će se prilagoditi onome što mi radimo pa dobro u idealnom svijetu možda je to tako no u praksi to nije tako da je tako Zašto bismo onda imali toliko sudskih predmeta koji su upravo sada u tijeku dok e, ovo govorimo? Usmjerimo se dakle na pravi problem. A pravi problem po mom mišljenju e, nije, nisu poduzeća, nisu vozači koji isporučuju terete iz jedne u drugu zemlju i koji možda čak i e, rade put i neku kabotažu da ne voze prazne, e, prazna vozila jer većina se njih vraća kući ta e, vožnja, taj put može trajati jedan tjedan ili više, no u svakom slučaju oni idu na koncu svojim kućama. No problem je, kao što sam već rekla, Eh, eh, kad imamo poduzeća koja, eh, koja iskorištavaju vozače tako što ih šalju na cestu i ne dopuštaju im povrta kući. Oni to rade zato da bi ostvarili veću dobit i time tjeraju cijeli sektor da to plaća. Mi kao zakonodavci zapravo sada želimo donijeti uredbu sa e, kažnjavajući sve. Imamo jednu trulu jabuku u košari punog voća, kažnjavamo sve. Pa sam ja evo postavila e, sama sebi ta pitanja, nadam se da se i vi možete ta pitanja zapisati, zapitati. Prema zakonodavstvu na kojemu sada radimo, tko će, tko prekršiti pravila i tko bi onda trebao biti kažnjen? Kako ću to dokazati? I trebam li dokazati? I kako? Kako ću to kazniti? I postoji li potreba za kažnjavanjem? Kako ću provesti to zakonodavstvo i kako ću e, ga pratiti? A što je sa vozačima i njihovim poslodavcima, sa poduzećima, sa e, tijelima provedbe? Kako oni u, stvarnom životu svakodnevno mogu s tim živjeti? Puno sam razmišljala o tome postoji li neko, neki smisao, postoji li neka zamisao na primjer, vozači koji voze skupinu turista na skijanje u Francusku, na primjer, iz Njemačke, i onda istu skupinu vraćaju natrag u Njemačku. Jesu li to isto upućeni vozači? Ili neki vozači iz Italija e, koji vozi teret šunke i na putu natrag ide u Češku i Austriju i teret vraća u Italiju. Mi imamo e, sjajna okolišna pravila e, koja kažu da ne smijete voziti praznih, prazne kamione. Je li je zaista potrebno primijeniti e, pravila o upućivanju na ta dva primjena sa svim administrativnim zahtjevima koji se odnose na upućivanje? Ne radi se e, tu samo o, zakonodavstvu na komadu papira. Radi se o nečem više kada se to promijeni u svakodnevnom životu, u stvarnom životu. Ne bi li imalo više vremena e, tada u slučaju kada kada e, vozači mjesecima voze teret iz jedne europske zemlje u drugu, a da se ne mogu vratiti kući, da onda na to primijenimo ta pravila. U svakom slučaju, e, samo pravilo u upućivanju nije rješenje e, za tu vrstu problema. Kako bi se zaista izliječio taj sektor i zaštitilo voziće, Potrebno je i zakotavstvo o kabotaži, vremenima vožnje, vremenima odmora, o fiktivnim poduzećima i zaista su potrebna takva pravila i treba e, sve to zajedno e, e, osmisliti i surađivati. Treba vidjeti tu veliku sliku, tu cijelinu, a ne samo ono što se događa gledati kroz neku usku ključenicu, uski, usku perspektivu. Moramo stati na kraj pohlepi, pohlepi a ona je zapravo u, unutra u, u svima nama e, kao pokretač e, e, toga da cijene prijevoza su tako niske da se ljude pošteno ne plaća za taj važan posao koji obavljaju i ne poštuju se njihova prava. I Sad smo došli do najvećeg od svih pitanja u ovom domu, u Europskom parlamentu i pitanje postavljeno nama kao zastupnicima, izabranima e, e, e, ljudima kojima vjeruju naši glasači, ljudi, građani naših zemalja. Hoćemo li krenuti lakšim putem ili težim, grbavim putem ili ćemo E, se odlučiti za pametnu regulaciju da zaista popunimo rupe u prijevoznom sektoru. U ovom trenutku čujem samo dva glasa. Ne za lex specialis, a to znači stajalište empli odbora sve od prvog dana e, će biti upućivanje radnika kao u drugim sektorima. E, treba nam pametno, pametna provedba, niski birokratski teret, a u odnosu i na vozače i na poduzeća i probleme, se može riješiti stvarno, ne samo na papiru. E, možemo reći, a imamo fantastično zakonodavstvo na papiru, ali to mora funkcionirati u svakodnevnom e, e, životu. To je to kažu što kažu prvi, a drugi kažu, drugi glas kaže isključite međunarodni prijevoz iz upućivanja. Dakle, ne radi se ni u jednom slučaju o kompromisu, E, no vrlo je lako to reći e, izloženi smo izazovu da donesemo pametne, e, pametno zakonodavstvo za taj sektor, da donesemo zakonodavstvo koje je zaista provedeno, a da više ne odlazimo prez sudove u europskim zemljama kao što se to događa danas sa postojećim zakonodavstvom. Znam, znam da dolaze izbore. Znam da e, uvijek, uvijek zapravo su pred nama izbori. Ali povezati to pitanje i e, bojati se i da, e, da dozvoliti da nas to vodi u našim odlukama E, radi se o pitanju sada ili nikada. Ne radi se o pobjedi za jedne, a porazu za druge, nego svi moraju biti fleksibilni. Svi moraju doći do pola puta kako bi se iznašlo rješenje, kako bi se e, stvorilo, stvorilo doista pošteno tržište e, natjecanje i zaustavila pohleba i zlostavljanje i iskorištavanje vozača. Dakle, E, gospođa Gulan je spremna za mir, za težak e, posao, za stvarni kompromis, za rješavanje problema na razuman i uravnotežen način. Dakle, spremna sam. A jeste vi spremni, moji dragi kolege? Merci beaucoup, madame. Euh, Hvala, Kilonen. Nastavljamo s raspravom. Gospodin Deli, izvolite, tri minute. Uh, Uh, uh, Lijepa. Prije svega želim zahvaliti izvjestiteljici na vrlo otvorenom pristupu i postupanju s ovim vrlo osjetljivim e, pitanjem. Jako mi je drago što smo na sastanku e, izvjestitelj Sjeni mogli krenuti u pravom smjestu, smjeru. Većina je se odlučila za kompromis koji isključuje međunarodni prijevoz iz pravila o upućivanju. To je bio jako dobar obučavajući početak, ali morat ćemo se baviti nekim detaljima. Htio bih istaknuti neke zabrinutosti koje su povezane sa e, najnovijim prijedlozima kompromisa. Kao prvo, kada govorimo o tome da vozači idu, i vozači vozila idu kući. Osim činjenice što to ne bi trebalo biti obvezatno, predložena dva tjedna su dosta kratka, ne mogu prihvatiti i da vozila isto tako moraju otići kući. E, jer ako želimo zaštititi vozače i socijalna prava i tako dalje, to je u redu, ali ne vidim povezano sa vozilima, da vozila se vrate u svoju bazu kao što to trebaju vozači. Jer već imamo funkcionirajuće poslovne modele koji žele minimalizirati prazne vožnje, e, maksimalizirati transportne, e, e, te prijevoz jer ako Eh, ih šaljemo doma povećat će se promet eh, kamiona, imat ćete više emisija, a moramo imati na um, umu i to eh, da imamo i periferne zemlje Europske unije i jako je teško i vozačima se vratiti kući, ali svaki puta i kamion vratiti, to je jako komplicirano. Druga stvar koju želim reći je pitanje kombiniranog prijevoza koji prema prijedlogu treba biti obuhvaćen pravilima upućivanju. Mislim da to moramo razmotriti. Multimodalnost je jako važna za učinkovitost e, smanjenje e, emisija. E, radi se tu obično o kraćim udaljenostima i bojim se to nije dobro rješenje. Kao treće, od početka je bilo jako jasno da ne smijemo e, vozačima nametnuti dodatni e, teret, da okolo nose dokumentaciju. To zapravo trebaju raditi e, prijevoznici, oni moraju imati veći, puno veći teret. No, nažalost, u ovom posljednjem tekstu vidim neku vrstu vraćanja unutra jer se tu ponovo pojavljuju vozači. Iako se jasno sjećam kako su postojali e, konkretni amandmani koje je sam izvjestitelj podnio e, koji su išli u suprotnom smjeru da zapravo e, vozače treba isključiti iz te odgovornosti te papirologije. I četvrto, europska potvrda o plaćanju koja se ovdje predviđa kompromisnim prijedlogom koju treba uvesti provedbenim aktom Europske komisije. Mislim da je to vrlo opasan presedan. To nemamo ni u jednom drugom sektoru, bez obzira na upućivanje ili neupućivanje. I tu se zapravo e, e, e, napada suverenitet država članica i zadnja stvar postoje jasna veza između svih ovih predmeta i vidim da zapravo puno onoga što se događa u lex specialisu ovisi o, o predmetu o kabotaži. E, to da se stavi kabotažu pod kontrolu glavno je pitanje. Svi govore o pametnim tahografima kao glavnim rješenju, ali tu ima jako puno pitanja. Dan uvođenja, ko, troškovi za poduzeća, jako puno toga. Možda bismo se trebali odlučiti za jednostavnije tradicionalne e, e, metode, na primjer pojednostavljene deklaracije informacije o kabetaži koji bi pojednostavili e, te, te, te, te takvo poslovanje. No sad ću se e, zaustaviti i veselim se nastavku rada sa izvjestiteljicom e, sljedećih tjedana. Hvala. Hvala vam gospodine Deli, gospođa Jela Sender. Dobar vam dan, izvolite imate riječ. Eh, Hvala lijepa, predsjedavajuća da Imala sam pitanje za gospodina Vandenkampa, ali nešto sam e, krivo shvatila, no dobro nisam dobila, e, brine me nešto iz njegovog izvješća, e, pitanje vremena vožnje i ovih, ova razdoblja 50 minuta. No, to, o tome mogu bilateralno s njim razgovarati, tiče se to sigurnosti, tu sam imala neke zabrinutosti, no E, to možemo kasnije vidjeti i o tome s njim mogu kasnije razgovarati. U svakom slučaju, shvaćam zabrinutost koju ima ovaj odbor kada se govori o udaljenostima obiteljskom životu jer od 2008. godine zbog mjera štednje e, to je jedna protueuropska mantra o kojoj govorimo tisuće mladih ljudi prisiljene otići s juga iz svojih e, e, zemalja i možda se vraćaju kući dva ili tri puta godišnje. Ja bih željela da imamo istu voljnost, istu, spremnost e, dakle E, da se s da sada smo na isti način s tim mladim ljudima mogli postupati kao kako sada brinemo za e, vozače kamiona. Oni su naravno jako važni e, i trebamo se brinuti o njihovoj socijalnoj situaciji, ali E, ali zaista me se boli glava kad e, razmišljam o mladim ljudima i niko ne brine za njih. Oni se mogu vratiti kući možda dva puta ili tri puta godišnje i niko, nikoga to nije briga. No to je tako, ono za što smo mi ovdje sada nadležni, nakon deset godina štednje, neke zemlje Južne Europe sad su konkurentnije, se cijene snižavaju, no to je eto jedan hrabri komentar ovoj situacijskom s kojom smo suočene, ali ne vidimo što sad imamo tu, pred, što je sad pred nama. Pogledamo ovaj vrlo pozitivan pristup e, koji je zaustila gospođa Kilenen. Zaista cijenim otvorenost duha, iskustvo koje ona je donijela e, o životu prijevoznih radnika i vozača. E, I kao prvo provjere e, na cesti ona predlaže da te provjere, ti testovi za stavljanje vozača e, uz cestu provjera situacije e, tog vozača, ugovora sa poduzećem. Dakle, potpuno se slažem da treba vršiti te provjere, naravno E, i e, e, treba provjeravati poslodavce jer oni trebaju poštovati zakon, a ne vozači, nego poslodavci, poslovni subjekti, podizvođači, izvođači, ali čula sam od nekoliko kolega koji su rekli da bismo trebali uložiti napore kako bismo se pobrinuli da moramo pronaći način da o tome raspravljamo negdje na pola puta sa komisijom i da im trebamo e, e, omogućiti neku kreativnost, trebamo e, međusobno se slušati, trebamo iznaći nešto što će nam omogućiti provoditi tehničke provjere koje su nam na raspolaganju, dakle tih 60 sati, 29 dana, trebamo se pobrinuti da te djelomične provjere se mogu provoditi i e, vidim da je izvjestiteljica da još nije e, sve tu obuhvatila. Vidim ovdje e, stajalište izvjestiteljice. Možda bi morali malo detaljnije na tome raditi. Kao drugo, jako sam zahvala što je pitanje kombiniranih provjera preuzela kao ideju e, i razmjenu informacija. Jako sam zahvalna na tome što smo prepoznali što sada postoji i komisija nam je tu pomogla i omogućila nam je postići sporazum sa tijelima vlasti. Morat ćete završiti e, e, izlaganje. Dobro. Uzeli ste mi i prije minutu, pa možda, možda to sada možemo dodati moje raspravi, jer ja sam zatražila da govorim o izvješću gospodina Van Kampa, niste mi dopustili. U svakom slučaju što se tiče upućivanja radnika, slažem se manje više s, svime sa izvjestiteljicom. No eto. E. Hvala vam lijepa gospođa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 u ovom dijelu e, paketa mobilnosti. Jako je važno da izvjestiteljica sluša naša mišljenja i da pomiri sva ova očekivanja usprkos političkom pritisku ona ide puno dalje od obuhvata e, politika prijevoza ona zapravo ulazi u područje filozofije i želim je zahvaliti na tome u potpunosti podržavamo najnoviji prijedlog prema kojem isključujemo međunarodni prijevoz i tranzit e, iz obuhvata e, direktive 96 71. To je jedino moguće rješenje e, i spriječit će stvaranje krize na prijevoznom tržištu i time se omogućuje tržišno natjecanje svim poduzećima možda određeni detalji izazivaju određene zabrinutosti, a sve uputni smjer je jako obećavajući. Nadam se da ćemo sutra moći e, riješiti sve te razlike i pronaći kompromise. I ja, ja se ne slažem sa vrlo strogim pristupom e, cestovnom e, prijevozu tom dijelu kombiniranog prijevoza. E, u tom slučaju odnos između prijevoza i ureda, e, e, uredbi je jako strog. Ali kabotaža i kombinirani prijevoz, multimodalni prijevoz donose ogromne koristi za okoliš i ako sada to otežamo, otežamo poštovanje takvih propisa, to neće biti dobro, pogodno za ispunjavanje zahtjeva klimatske e, politike u e, recimo zračnom prijevozu nemamo nikakve dvojbe da je otvaranje domaćeg tržišta dovelo do ogromnih koristi jer zapravo ne idemo u istom smjeru, istom logikom u cestovnom prometu, to je teško razumjeti. Nadam se da e, je stajalište odbora za zapošljavanje e, zapravo čini se da nas ne dovodi bliže kompromisu i da to neće biti primjer koji ćemo slijediti. Mislim, nadam se da ćemo mi u našem odboru moći iznići rješenje koje će biti e, prijateljsko za, i za industriju i za vozača. Hvala vam lijepa. Evo, uspio sam to reći, u okviru vremenskog roka koji ste mi dali. Hvala vam gospodine Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Kao prvo želim zahvaliti gospođi Kilmen na njenom govoru. Činjenica je da je tom izjavom ona na stol stavila zabrinutosti, pitanja koje si sami postavljamo svaki dan, barem ja a mislim i drugi zastupnici koji su odgovorni prema tom pitanju. Zašto imamo te zabrinutosti? Jer evo, jučer sam se sastala sa predstavnicima sindikata koji su mi rekli da su vidjeli prijedloge amandmana koji razmatra parlament u odnosu na vrijeme odmora i oni su rekli bolje da stavite stvari takve kakve jesu. Što to znači? tu se slažem e, mnogo stvari sa izvisiteljicom prvo zaista ne znamo kako prepoznati postojeće probleme i kao drugo raznolikost koju imamo u Europi e, čini e, zakon, donošenje zakona vrlo kompliciranim u jednom jedinom paketu kao ovom, ovom koje sada mi imamo. Treća stvar je Mm, loša navika koju, koju, koju puta imamo u politici u europskim institucijama. Pokušavamo sve reformirati, pokušavamo ispravljati, sva izvješća mijenjati ih, a zapravo uopće nismo pravilno proveli ni prethodna. Slažem se sa gospodinom Bahom i kad je rekao da bi se stvari puno bolje popravile sa pravilnom provedbom sadašnjeg zakonodavstva i sa pravilnom kontrolom koju bi vršile države članice. To je istina. Mi smo na velikoj zbrci. Pokušavamo e, sada donijeti ovaj paket. Uopće nismo pitali države, zatražili država članice da provode zakonodavstvo i da provode sve obuhvatne provjere kamiona e, u okviru svoje granice. Što bi onda bilo rješenje? Možda ćemo na kraju e, imati e, nasmišnu disciplinarnu provedbu sankcija. E, zakonodavstvo o kabotaži drugačije u svakoj pojedinoj državi članici. Zašto ne pokušavamo riješiti to pitanje? Nismo ni pokušali definirati što mislimo kad kažemo kabotaža u našim dokumentima. Sve to govori o tome da u stvari moramo priznati kako stalno stvaramo puno komplikacija zato što e, nismo zatražili odgovorno ponašanje od odgovornih ljudi. Izvjestiteljica e, pokušava biti otvorena za rješenje koje će riješiti sve te probleme, kabotaže, vremena odmora i tako dalje. Kao treće, možda mi svi imamo svoja mišljenja, ali postoji e, opći sporazum da, na primjer, međunarodni transport treba e, ostati izvan obuhvata ovog zakonodavstva. E, to onda dovodi do pitanja što onda zapravo pokušavamo ovdje provesti. Kretanje putnika, kretanje poduzeća, povratak kući. Što će se dogoditi? Hoćemo li zahtijevati od nekoga tko je vozač? Hoćemo li prisiliti da ide e, doma ako on želi ići negdje na odmor? E, koja je svrha svega toga? Svi smo ovdje puni zabrinutosti u pokušaju da izmijenimo zakonodavstvo. Ovi, ovaj novi kompromis koji nam je dostavila izvjestiteljica, dakle ima ih više, a mi se slažemo sa njih pet. Trebalo bi nam, e, trebaju nam daljnja objašnjenja u odnosu na pitanje intramodalnog prijevoza u odnosu na kabotažu. Naši amandmani usmjereni su na na primjenu više tehnologije u sektoru, a ne na pojednostavljenje korištenja tehnologije. To je jedini sektor koji nema Europsku agenciju a treba nam takva e, kako bismo imali bolje zakonodavstvo kako smo primijenili sustav i na željeznički sektor jer deklaracije, izjave pitanje e, e, kapotaže ne možemo dopustiti da nas svi dugo čekaju to su sektori koji zarađuju jako puno novca, e, to su ovi drugi sektori, oni mogu brzo zarađivati novac. Zašto mi to ne možemo raditi u našem sektoru? Hvala. Bilbao. Hvala vam lijepo, gospođo Bilbao. Ja sam sljedeća govornica. Dakle, dragi kolege, draga Merija, kao za u Sjeni bih ti kao prvo htjela zahvaliti na svim ovim naporima koje poduzimaš kako bi izradila sa amandmane po pitanju dosijeja koji nas dijeli ne samo po različitim klubima zastupnika, već isto tako i po svim nacionalnostima. Ne bismo trebali zatvarati oči pred time. Trenutni pregovori ukazuju na to da ćemo izraditi neke amandmane s kojim bismo mogli međunarodni prijevoz isključiti iz ovog područja o radnika. A upravo je to suprotno onome što stoji u završnoj izjavi komisije koja je dodana završnom kompromisu kojeg smo stvarili u trijalogu e, po pitanju glavne direktive iz 1996. godine. Dakle, da je upućivanje trgovačka praksa kojeg jedan pružatelj usluge nudi svom klijentu iznad, e, to jest izvan vlastite granice države. Dakle, prijevoz e, robe u međunarodnom smislu je potpunosti u skladu s time. Što to znači, dakle, dragi kolege? To znači da ako međunarodni prijevoz robe isključimo iz tog komanda zakonodavstva, onda vam to sada odmah mogu reći da bi to bila velika pogreška, te da bi to bio jako velik udarac za Europu. Evo, moram to reći, ne možemo se prema radnicima koji se bave prijevozom ponašati kao prema radnicima drugog reda. Ne smijemo zaboraviti da za jednak rad čovjek treba dobiti jednaku plaću. Ako postupimo suprotno, znači bismo imali radnike drugog reda sa manje prihoda, manjom plaćom, sa manje uvažavanja od drugih radnika i onda će se euroskeptici trebati ruke zadovoljno reći evo to je Europa. Ne, to nije Europa. Ja smatram da danas doista radnici iz cestovnog prijevoza treba zaštititi na jednak način kao i sve druge radnike u Europi. A socijalna Europa neće biti Europa koja se bira a la carte. I da, bit će mnogo problema na tom našem putu prema gore i u tu svrhu ćemo morati doista si reći želimo li ići prema jednoj jednakijoj Europi sa tim putem prema gori ili želimo imati liberaliziranu Europu kojoj nije stalo do radnika i radnica. Svatko mora odlučiti za sebe, ali posljedice neće biti iste u oba slučaja. Ja sam stoga podnijela amandmane zato što vi, gospođa Bilbao, imate pravo. To pitanje socijalnog dumpinga Mislim, treba prestati se izmišljavati stvari. Postoji nedostatak kontrole. Treba nam agencija za kontrolu. Nije normalno da to ne postoji kada se radi o cestnom prometu. Kao drugo, mislim i to isto tako mogu vrlo jasno reći da ovi otvoreni popisi za kontrolu treba biti što otvoreni i mogući sa mogućnošću za države članice da nešto nadodaju na taj popis e, prema diskrecijskom pravilu, ali to treba u svakom slučaju postojati. Zatim, treća stvar, neću detaljno govoriti o svim amandmanima koje sam podnijela, zaključujući s ovime. Naime, od početka rada na ovom našem dosijeu pa- o paketu za mobilnost su mnogi od vas govorili jednu te istu stvar. Mnogi od vas su izašli na teren, saslušali smo sindikate, saslušali smo cestovne radnike. Što su nam rekli? Rekli su da ih se kad kad e, iskorištava, da kad kad imaju životne uvjete koje liče na moderno ropstvo. S tim riječima su govorili i taj socijalni dosije paketa za mobilnost treba upravo učiniti to da to u budućnosti ne postoji. Jer inače vam mogu odmah reći da će to biti kraj europskog projekta. A to je nešto što ne želimo. Barem oni koji to ne žele, a koji ništa nisu učinili protiv toga, se kasnije ne bi trebali onda žaliti na to. Evo ga, nastavljamo. Gospođa Arnutu je sljedeća. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ja uopće ne niječem tu želju gospođe izvjestiteljice da izradi kompromis amandmane među svim ovim različitim političko osjetljivim pitanjima. Dobro, osim nas, nacionalista, jer vidimo da ta njena želja se ne odnosi i na mene, ali to nije toliko e, problematično, taj problem se nisam ja. Dakle, radi se o tome da je to pitanje upućenih radnika uvijek vezano uz to pitanje iz koje države dolaze, a ne iz kojeg političkog kriva dolaze i imamo i tu europeističku ideologiju koja je vrlo pohvalna, kažem europeistička, ne europska, koja želi proširiti svoje carstvo u 20 godina i ne prihvaća te stvarnosti. Stoga ti kompromisni amandmani neće riješiti ono osnovno pitanje, dakle zašto e, e, posao jednog vozača vrijedi manje, ako radi isti posao kao i vozač u nekoj drugoj državi. Naravno zato što postoje e, mogućnosti neke ulagače da zbog manjih e, pristupi, manjih opterećenja e, se tako nešto dogodi. I Europska unija tu šuti baš zato što se ne želi u potpunosti uništiti. I oni koji traže profit ne žele nam naglasiti to da se tu radi o nepravdi rad upućenih radnika u ovom trenutnom zamišljenom obliku dovodi nužno do eksploatacije što ide na korist samo nekoliko ljudi. Jer se tu ne radi o nekoliko amandmana, o nekoliko amandmana koji će problemi, promijeniti suštinu tog pitanja. Treba izmijeniti cijeli taj sustav upućenih radnika. Ako to ne napravimo, onda će doista ta ideja Europske biti ugrožena zato što će biti povezano u potpunosti sa tom eksploatacijom i stoga je ta vaša bojazan, gospođo predsjednice, u potpunosti legitimna. Dakle, za nas nacionaliste se radi o tome da, jer smo se mi već okrenuli od europskog projekta, da kažemo da je upravo to zbog toga što smatramo da je europski projekt nepomirljiv sa e, dostojanstvom onih najsiromašnijih radnika koje se eksploatira na ovaj način ili koji su pak zbog toga bez posla. Hvala vam gospođo Anotu. Evo da, mislim da gospođa Dlabajova ima sada riječ. E, dobrodošli u naš odbor. Da, hvala vam gospođo predsjednice. Da, ja sam e, izvjestiteljica za mišljenje iz odbora za zapošljavanje koje smo nedavno usvojili. Treba reći da je rezultat glasanja iz odbora za zapošljavanje za mene osobno predstavljalo veliko razočaranje. Ali i dalje ću se boriti kako bismo ispravili neke stvari, barem ću to pokušati. Unatoč tome što se zagodilo u mom odboru, bilo mi je drago čuti da kolege iz odbora za promet da su mnogo bolje upoznati sa tim sektorom, te da su izrazili e, stajališta koja održavaju stvarnost na terenu. Ja sam imala nekoliko sastanaka sa izvjestem u sjeni iz odbora za promet i uvijek smo se ni spektra političkih klubova slagali oko mnogo toga i moram pohvaliti gospođu Kilinen jer je napravila održan posao i doista se trudi ostvariti kompromise. I doista se nadam da će u tome uspjeti, a ne na ovaj način na koji smo mi to učinili u odboru za zapošljavanje. Dakle, želim vam predstaviti stvari kako ih ja vidim i kako sam ih i predstavila u odboru za promet. Dakle, tranzit nikad se nije smatrao situacijom upućivanja radnika zato što se tu ne ukrcavaju ili iskrcava neka roba, ali neke države članice su već krenule na regulaciju tranzita i stoga trebamo imati jasnu referencu da ćemo isključiti E, tranzit u ovom Lexus specijalisu. Zatim, kabotaža, da to treba regulirati, to je nešto sam ja i predložila odbor za zapošljavanje, zato što tu postoji izravno natjecanje između nacionalnih i međunarodnih prijevoznika na teritoriji ima država članica i dakle to sam ja pokušala napraviti u odboru za promet. Međunarodni prijevoz treba isključiti iz pravila o upućivanju radnika, to je svakako tako, to sam ja smatrala od samog početka i to smatram isto tako i sada, čak i nakon tog glasanja koje je drugačije ispalo. I to je jasno govorim u svom nacrtu mišljenja u odboru za zapošljavanje. Zašto to govorim? I zašto smatram da će biti teško postići bilo kakav kompromis. Zato što su propisi o upućivanju radnika e, napravljeni za stabilnije radnike, za sigurnije radnike, za sigurnije radne mjesta, poput onih iz sektora građevinarstva, što ne možemo na jednak način primijeniti na vozače. A što se tiče e, dobrih kontrola, to ste spomenuli, gospođo predsjednice, to smo već imali. Imali smo i lude, novčane globe, kazne koje e, se ne mogu opravdati. Evo imali smo primjerice presudu Europskog suda pravde od prošlog tjedna kada je jedan upućen radnik dobio kaznu od 8000 eura samo zato što nije sa sobom imao dokumentaciju na njemačkom jeziku, to se u Austriji. Takve novčane globe se ničime ne mogu opravdati, žao mi je. A što će doći kao iduće? Evo imamo direktivu o upućivanju radnika koje će se nakon glasanja u lipnju još i posložiti. će kompliciran, imat ćemo um, određeno vrijeme unutar kojeg treba pružiti određenu uslugu i bit će vrlo teško za neku osobu eh, svaki dan imati nadzor na tome koja u više država obavlja različite usluge. Dakle, trebamo napraviti kompromis. Da, naravno komisija je predložila jedan sustav u kojem se broje dani, ali ja se bojim da taj sustav neće dobro funkcionirati. S time ćemo samo malo prekriti prave probleme iz direktiva o upućivanju radnika i znači da ćemo to samo na neki način sakriti, da se neće moći vidjeti. To će za neka poduzeća predstaviti nepovoljnije uvjete. A što više, prijedlog komisije se temeljio na staroj direktiva, sad ćemo imati nova pravila, a nitko nije među napravio dobru procjenu vezano što kako će to utjecati na e, prijevozni sektor. Dakle, mi tu iznosimo zakon e, propise na slijepo i dok ne znamo e, nove činjenice ne možemo izdaviti nova pravila. I na kraju, oni koji su spregovarali izvan direktivu o radnika, neki od njih su ovdje i vrlo se dobro sigurno to sjećaju, imali smo jasan sporazum i mnogi su rekli da će se složiti sa preinakom osnovnog akta samo ako se za prometni sektor iznesu razumna i osjetljiva pravila i osjetljivi propisi. Dakle, sada trebamo napraviti to, a ne krenuti u još jednu diviziju, u još, jednu, još jedan lex specialis u okviru ove direktive. Hvala, sada je želim, gospodine Rike. Hvala vam, gospođo predsjednice, pokušat ću biti kratak. Neću ući u sve detalje, samo bih htio reći da se čini eto da o, po pitanju ovog dosija i onog dosija u kabotaži, da imamo dakle, razlike između nekih država što imamo napredno socijalno pravo i nekih drugih gdje nemamo, da je došlo do određenog natjecanja i da sada tu imamo dva tabora koje je nemoguće pomiriti. I dobro sam se slušala svakog govornika i već prema nacionalnosti podnog govornika znam što će reći. Osim onoga što su neki rekli što je drugačije, ali Naravno da se čuju primjedbe s obje strane. Dakle, kaže se da ako se ne regulira međunarodni prijevoz, da onda ne treba regulirati niti kabotažu, jer će doći do toga da će svi prijevozni sustavi naprednih zapadnih država sam urušiti, ali to se neće dogoditi jer kao što znamo stvari u vijeću sam bio na taj način i možemo iskoristiti ono što je napravljeno po pitanju drugih područja, da izradimo razumne propise i ovdje. I zato, gospođo se želim predložiti bili ovaj izuzetak međunarodnog prijevoza i kabotaže doista predstavljao kompromis. Mislim, onda me zanima što onda nije kompromis. Vi znate da je to potpuno neprihvatljivo na kraju krajeva. Mislim, znamo kako, dobro kako će tko glasati ali mislim da to nije dobar način da napravimo pitanje ovog dosijeja. I slično je sa kabotažom. Zadnja riječ, gospodin Deli. Vi ste izradili dosije o povratku kamiona. Vi ste zapravo tu primjedbu. I to je vrlo inteligentno, to uopće nije naivno, zato što što će se dogoditi? Kamioni trebaju ostati na određenom mjestu gdje se provodi kabotaža i onda se trebaju cirkulirati radnici. I onda se to čini sa minibusevima, te onda radnici se mogu izmjenjivati bez da se miče niti, uh, niti taj kamion, niti prikolica. Ja se sjećam da se u nekim francuskim gradovima tako prevozilo vozače jer se tijekom vikenda e, nije smjelo voziti kamione. Zbog toga ti kamioni se trebaju vratiti isto tako sa vozačem, inače imamo potpuno deregulirano stanje. Nemam, ne smijemo izuzeti, izgubiti svi da sve te mjere iz paketa za mobilnosti. Naravno da postoji veza između kapetaži i upućenih radnika. I mislim da su oni najekstremniji prijedlozi, da tako kažem zapravo ono što će biti zaustavljeno u ranoj fazi, dakle to neće proći. Trebamo dakle više izraditi nešto uravnoteženo, a ne da imamo ovako ekstremne rasprave koje nas neće nikamo odvesti. Hvala vam gospodine Rike, ću jako stoga s vama jer nam još predstoje dva dosjeja, a malo kasnimo i stoga vas molim da poštujete vrijeme za govor od dvije minute. Evo, gospođo pa li izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospođo predsjednice. Želim čestitati izvjestiteljici, želim reći da cijenim rad svih kolega koji rade na ovim dosijema i na svim drugim dosijema koji su u paketu za mobilnost. Ovdje, odbor za promet, bismo trebali biti iskreni. Naime, uvijek sam se slagala sa načelom jednak rad za jednaku plaću. Ali što ćemo napraviti sa onim radnikom kojeg plaća francusko ili njemačko poduzeće koji zaprima tamo minimalnu plaću u Francuskoj ili još gore što je s radnikom u Rumunskoj gdje imamo minimalnu plaću koju radnik zaprima, ali tamo fiktivno poduzeće. A istodobno francuski radnik koji radi u bilo kojoj drugoj državi zaprima mnogo veću plaću dakle, od tog radnika za isti rad. Što se tiče direktive o upućenim radnicima, na temelju informacije koje ja imam, koliko sam shvatila, nakon sastanka 24. travnja se je sada sklopila većina koja je protiv toga da se međunarodni prijevoz uključuje u direktivu. Mislim da je to najbolja opcija, da je to najpravednije rješenje. Vi već znate za moje stališta, a to je da međunarodni prijevoz ako se ne uključi u direktivu opućivanja radnika, da će to biti temeljna pogreška, da će to dovesti do iskrivljavanja tržišnog nadjecanja u EU i ne bismo trebali zaboraviti na to da bi uključivanje međunarodnog prijevoza bilo također i protiv onog načela e, da su svi u jednakom položaju na unutarnjem tržištu. Govorimo o istoku zapadu, govorimo o naprednijim manje naprednim državama, ali to nije pošteno. Nije pošteno da poduzeća na istoku moraju snositi veće administrativno opterećenje. Nekoliko prijevoznih poduzeća bi onda moralo zatvoriti i to bi dovelo do gubitka radnih mjesta. jer bi sva srednjoistočna poduzeća trebala računati svoje plaće za sve svoje radnike na temelju svih država kamo ti radnici voze kamione i ne znam, mislim to je doista apsurdna situacija i to uopće ne bi funkcioniralo. Dvije zadnje točke. Da stvorimo agenciju za cestovni prijevoz, to je vrlo važno isto tako i da dobro provodimo postojeće zakonodavstvo. Hvala. Sljedeći govornik ima dvije minute. Madame Luka Gospođa Dziękuję. E, dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju. Želim se pridružiti čestitkama upućenima Meri. Mikrofon eh, govornika se više ne čuje. Dakle, hvala vam još jednom. Ja želim čestitati Meri na tome što pokušava pronaći kompromis. Vodi se pritom zdravim razumom brine se za poduzeća, za radna mjesta i pokušava izraditi kompromise koji će se doista moći primjenjivati u praksi. Gospodin Rike je rekao da ne bismo trebali samo ostati na svako na svojim stajalištem. I stoga ne znam zašto sam zaprimila pismo francuske delegacije u kojem stoji da će se oni složiti samo sa vlastitim gledištem i sa ničem drugim. Mislim, žao mi je, ali ja to ne mogu nazvati kompromisem. Što se tiče međunarodnog prijevoza, slažem se s onim govornicima koji su rekli da to ne smije pokrivati direktiva u upućivanju radnika i još jedna stvar, ako imamo jednu bolničarku ili nekog građevinskog radnika koji odlazi raditi u Njemačku, onda je to potpuno drugačije nego kada imamo jednog vozača koji u dva dana eh, prolazi kamionom kroz nekoliko država članica. Kako ćemo pripremiti njegovu radnu dokumentaciju? Kako bi on za tih pola sata koje će provesti u Belgiji na cesti bio u skladu sa belgijskim radnim pravom. Mislim da trebamo doista biti razumni što se toga tiče. Jer se ne radi samo o tome da se, nas, da se nam se ne smiju kao parlamentarnim zastupnicima, već doista o tome da pravila moraju biti provediva. Iz toga trebamo pojednostaviti, trebamo ukloniti prepreke, trebamo elektroničku dokumentaciju, trebamo se boriti protiv fiktivnih poduzeća. To su oni propisi koje mogu u potpunosti poduprijeti i za koje ću glasati. Ali pozivam vas sve da na ovaj paket za mobilnost ne gledate samo iz tog kuta gledišta da se zaštite radnici. Naravno je to važno, ali ne da se zaštiti natjecanje. Gospodin Macron, gospođa Merkel, to smo njih čuli, oni žele zaštititi transportni sektor, ali, sektor, ali postavlja se pitanje žele li to učiniti na način gdje će onda klijenti morati platiti odgovarajuću cijenu za te usluge koje dobiju. Hvala. Swedish. Eh, Gospođo Jag har ersatt Jens Nilsson Govorit eh, ću materni jezik švedski. Ja zamjenjujem Jensa Nilsena koji je član u ovom odboru i koji je kao takav obavio vrlo važan posao. Ja se slažem sa gospodinom Nilsonom da bi ovi propisi o radnicima se trebali odnositi i za radnike u cestovnom prijevozu. Tako smatra on i ne možemo dopustiti da dolazi do ovakvog ropstva u najbogatijem dijelu svijeta. A tako nešto se događa. Dakle, ne bismo se trebali natjecati prema dolje, već bismo se trebali natjecati prema gore, da se tako izrazim. Čula sam i što je rečeno da bismo trebali zanemariti ono što je rekao odbor za zapošljavanje, ali to može dovesti do, do danjih sukoba. Ja želim pozvati na ono što je odbor za zapošljavanje rekao. Naime, mi imamo zajedničku nadležnost kada se radi o upućivanju radnika u e, prijevoznom sektoru. Mislim da trebamo zajedno surađivati kako bismo pronašli najbolje moguće rješenje. Ne smijemo prihvatiti da se ljudi iskorištavaju, da rade za plaću od koje ne mogu živjeti u uvjetima koje sliče ropstvu i da su jako pritom udaljeni od svojih obitelji. Treba nam jasna pravila za kabotažu, trebamo ograničenje od 48 sati i trebaju i na te radnike se primjenjivati propisi upućenim radnicima da samo tako možemo osigurati dobre radne uvjete za vozače. Mi smo jedna od najbogatijih regija na svijetu, bez ograničenja od 48 sati, bez propisa o upućivanju radnika i u ovom sektoru. Pa koliko ćemo onda se s time osiromašiti ako mislimo da se to ne možemo dopustiti u EU? Hvala. gospodin Kurbačev ima riječ, s obzirom da nas je prethodni prijavljeni govornik nešto ranije napustio, više nije ovdje. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Dozvolite mi da na početku ispričam vic. Ako se vozači trebaju vraćati kući svaka tri tjedna, zašto isto pravilo ne izglasamo za naše asistente? Parlamentarni asistenti bi vjerojatno također trebali posjećivati svoje prijatelje i obitelj svaka tri tjedna. No da se vratimo na temu. Ja sam e, kao e, član kluba zastupnika socijalista i demokrata odgovoran za izvješće koje se tiče autobusa za linijski i naizmjenični prijevoz. E, u direktivi koja se tiče kabotaže govori se o liberalizaciji propisa do određene razine. Moje jednostavno pitanje je zašto smo protiv liberalizacije? u tom propisu za primjerice kamione, ali smo za liberalizaciju kada se radi o autobusima. Zašto je kabotaža kada se radi o kamionima izuzetno loša, ali kada se radi o autobusima je izuzetno dobra? Jednostavno se radi o tome da poduzeća kamionska poduzeća su uglavnom o, i u srednjoj i istočnoj Europi, dakle to treba zabraniti, a kada se radi o autobusima i za linijski i naizmjenični prijevoz, onda se radi o kompanijama iz zapadne Europe, pa je onda to odjednom sjajno. Koja je svrha takvog prijedloga? sasvim jasno da će e, kompanije iz srednje i istočne Europe e, bankrotirati, propasti, a onda se radnici moraju seliti u zapadnu Europu. Ako ne odu u stečaj, ako ne bankrotiraju, onda će morati prebaciti dio svojeg poslovanja u zapadnu Europu, što znači da će uplate za doprinose za socijalno osiguranje ići u zapadnu Europu, a ne u istočnoj Europi. Mogu vam samo čestitati na toj vrsti solidarnosti, no pitanje koje se postavlja je je li to solidarnost ili pohlepa, kako je to rekla gospođa Kilonen. Hvala, gospodin Koch. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Zaista mi je drago čuti da izvjestiteljica želi efikasniju kontrolu. Međutim, budimo oprezni. Kada se radi o lex specialisu ne smijemo zaboraviti osnovno. Trebaju nam djelotvorniji propisi koje možemo bolje provoditi i bolje nadzirati njihovu provedbu. Druga stvar, treba nam lojalna konkurencija pravična konkurencija u sektoru. Ako to nemamo i ako preopteretimo gospodarske subjekte, stvari će funkcionirati samo ako na neki način odvojimo crne ovce od bijelih na tržištu. Što se kabotaže tiče, uvijek postoji to tržišno natjecanje između nacionalnih radnika i onih koji to nisu, dakle taj je propis u konkurenciji s onim upućenim radnicima, odnosno upućenim vozačima. Želim zahvaliti izvjestiteljici e, koja je zaista radila na kompromisu vezano uz ovu direktivu koja se tiče upućenih vozača. Naime, ne radi se o tome e, da se od samoga početka da smo propise o upućivanju radnika primjenjivali i na vozače. Zaista je trebalo vremena da se pronađe nekakav put i zaista nam treba stvarni kompromis, nekakav srednji put. A srednji put zapravo bi bile brojke koje je predložila komisija koje možda možemo preuzeti i malo ih e, izmijeniti i dopuniti. I to na sljedeći način. Čekati nekoliko dana prije nego što krenemo sa provedbom novih propisa e, na međunarodni promet. Te moramo predvidjeti načelna pravila za vrijeme vožnje i odmora. To je nešto što se meni čini da ide u smjeru stvarnog kompromisa. Hvala lijepa. Idemo dalje. Izvolite. Gospodin Ertug. Hvala lijepa. Posebice zahvaljujem Diteru Koku koji je nastojao formulirati konkretan kompromis dok su se svi ostali govornici zadovoljili time da kažu da ima mnogo stvari koje ne funkcioniraju. Dragi kolege, sada kada govorimo o upućivanju radnika, budimo iskreni. U ovome trenutku na autocestama Europske unije situacija je takva kakva jest zato što postojeće važeće zakonodavstvo postojeći propisi se primjenjuju, a toliko je puno rupa da različiti gospodarski subjekti, različita poduzeća lako mogu iskoristiti te manjkavosti u zakonskim propisima i upravo zato na autocestima zapravo više ni nemate dosljednosti, a vozači moraju provoditi tjedne i tjedne odvojeni od svojih obitelji. Sada kada neke stvari želimo urediti zakonom, javlja se problem komisija e, se ne želi miješati u nadležnosti država članica, te nastoji zadržati status quo, te nekako to uklopiti u zakonski okvir, međutim ja mislim da je to pogrešan pristup. Naime, u ovome trenutku imamo sposobnosti provedbe propisa koji su potpuno drugačije nego prije. Belgija to provodi na jedan način, Njemačka na drugačiji način i tako dalje. Međutim, Poslušam li većinu u svojem klubu zastupnika, mogu vam, dragi kolege, reći da smatram da je neprihvatljivo da međunarodni promet bude u potpunosti isključen. Jedan od kolega postavio je pitanje zbog čega se isključuje međunarodni promet. Ja vidim zašto. Znam odgovor na pitanje zašto. Međutim, kako onda kasnije možemo nekoj državi članici pripisati određene nadležnosti kada vozač primjerice izađe iz jedne zemlje i provede 360 dana u nekoj drugoj zemlji, a pritom se čak niti ne vrati kući da bi mu provjerili tehničku ispravnost vozila zato što se radi o nečemu što se može odraditi na nekakvom parkiralištu ili negdje na autocesti. To nije pravi put. Trebamo srednji put. Ako želimo pronaći srednji put, onda trebamo prvenstveno vidjeti kakvi se problemi javljaju, te zauzeti stajalište koje će ponuditi rješenje u odnosu na te probleme. Hvala, gospodin Telička, izvolite. Predlažem da e, sljedeći puta gospođo predsjedateljice e, primjenjujete pravilo dvije minute na sve uključujući i sebe kada ne funkcionirate kao predsjedateljica već kada e, govorite kao zastupnica nećemo u tom slučaju kasniti. Dozvolite da kažem da će bilo kakva ekstremna stajališta vezano uz bilo koji od ovih predmeta u konačnici rezultirati ozbiljnim posljedicama. Gospođo predsjedateljice, slušate li me? Imam li vašu pozornost ili vam je dosadno ono što govorim? Mislio sam da se bavimo osjetljivim pitanjem, pa bismo možda mogli pokazati uzemno poštovanje. Um, žena sam mogu raditi dvije stvari odjednom. zabavno je to, ali ja bih, kao što sam rekao, volio da od samoga početka primjenjujete ograničenje od dvije minute na sve, uključujući sebe kad ne predsjedate sastankom a sada želim reći da zaista moramo vidjeti kakve će biti posljedice. Ne radi se tu o konkurenciji među odborima ili nepoštovanju socijalnih e, prava. Ne radi se o tome da će ovakav pristup imati e, vrlo katastrofalne posljedice na poduzeća, e, već, i na ljude kojima oni služe. Je li itko uopće pogledao kakav će biti stvarni učinak ako se zauzmu neka ekstremna stajališta? To je prva stvar. Druga stvar, vratimo se onome što je u samom korijenu, u samoj srži problema koji smo na početku izdvojili. Što je bila startna pozicija? Kabotaža. Kabotaža uništava tržišta i ja to u potpunosti podržavam, slažem se s time. Pritom ne radim razliku između velikih, malih, istočnih, zapadnih ili nekih drugih poduzeća, zato što takve podjele samo produbljuju podjele u Europi i u društvu. Mislim da neka poduzeća zaista zloporabe situaciju i kabotaža je zaista u korijenu samoga problema, ne međunarodni promet. Možemo uključiti međunarodni e, promet i provoz, a onda moramo pogledati druge sektore sa istim implikacijama i zapravo ćemo mm, rastaviti tržište na sastavne dijelove. Mislim da moramo biti vrlo strogi vrlo pošteni u svakom smislu kada se radi o kabataži, o e, fiktivnim kompanijama koje imaju samo fiktivno sjedište u nekoj zemlji i slično. E, razmislite o posljedicama koje će neki od propisa, neki od prijedloga imati, a mi ćemo biti odgovorni za takvu situaciju a ishod ćemo vrlo brzo imati prilike vidjeti. Hvala lijepa gospodine Telička, gospođo Vila, dajem vam riječ. Samo želim reći nešto nastavno na ono što je rekao moj susjed, a to se tiče vrlo teških posljedica koje bi se mogle odraziti na muškarce i žene jer o tome zapravo govorimo i upravo zato mislim da je važno vratiti se onom imperativu a to je stati na kraj divljoj konkurenciji koju predstavljaju radnici koji rade po niskim cijenama vi ste e, i sami gospođo predsjedateljice rekli da je ovdje na testu e, solidarnosti politika solidarnosti europskoj uniji meni se čini da nikako ne uspijevamo izaći iz opće rasprave upućenim radnicima. moramo razmisliti o socijalnom kontekstu u kojem djeluju vozači koji su upućeni vozači moramo razmisliti o zahtjevima o dostojanstvu o položaju o plaći, o službi, a vidimo u Air France ili SNCF-u kakva je situacija. Mislim da opća direktiva o upućenim radnicima ide u pravom smjeru i to je dobra stvar. Međutim, mislim da ne možemo tražiti i manje od toga za upućene vozače. Jednaki rad e, za jednaku plaću, e, jednaki građanski status. Meni se stoga čini da je ključno važno primjena od prvog dana, to je rečeno u raspravi, propisa koji postoje za upućene radnike i na upućene vozače, provjera i stroge kontrole vezano uz kabutažu i kontrole na cestama. Ja se iskreno nadam da će pregovori koji se vode oko ovog izvješća ići u tom smjeru i da idu u tom smjeru. Hvala vam lijepa gospođo Vieux. A sada dajem riječ gospodinu Ležvau iz komisije. Izvolite. Molim vas, recite što um, mislite vezano uz pitanje upućenih vozača. Hvala lijepa gospođo uh, predsjedateljice. Ovo je vjerojatno jedan od najtežih, kako ne i najteži predmet u sklopu u paketu mjera za mobilnost. Znamo E, da e, zapravo postoje problemi sa primjenom nacionalnih propisa vezano uz minimalnu plaću na međunarodni promet. Činjenica jest da trebamo jasna, prilagođena i specifična pravila koja se odnose na e, međunarodni promet, za to definitivno trebamo lex specialis. Što se tiče sadržaja, mogu samo podsjetiti na prijedlog komisije. Ono što je jasno i ono oko čega se, čini mi se, svi slažemo, tiče se kabotaže i provoza. Što se kabotaže tiče, kako i stoji u prijedlogu komisije, mi smatramo da bi se minimalna plaća, odnosno propisi o minimalnoj plaći trebali primjenjivati od prvog dana. Što se tiče provoza, pravila o upućivanju se ne primjenjuju na provoz. Međutim, međunarodni promet je mnogo teža stvar. Dozvolite da vas podsjetim na stajalište komisije s tim u vezi. Načelno stajalište komisije je sljedeće. Mi ne smatramo i ne možemo podržati kompromis koji bi isključio primjenu propisa o radnicima na međunarodni promet. Također mogu vam reći da to neće biti temelj, niti može biti temelj za kompromis u vijeću između država članica. Sad kad smo to objasnili, želim reći da trebamo uravnoteženi pristup. Također smatramo da ne bi smjelo biti primjene minimalne plaće na propise o upućivanju na način koji bi dovio do pretjeranog administrativnog opterećenja. On mora biti to opterećenje mora biti neznatno. E, došli smo do zaključka da tome jest tako pa će se propisi o minimalnoj plaći onda sukladno tome primjenjivati od prvoga dana. Mi smo otvoreni za raspravu o komisijenom prijedlogu, ali mogu samo ponoviti još jednom činjenicu da ne možemo podržati situaciju u kojoj e, bi se međunarodni promet jednostavno isključio iz primjene propisa o upućivanju. Što se tiče administrativnih zahtjeva, mi ne mislimo da popis administrativnih zahtjeva treba biti otvoreni popis i da treba biti prepušten odluci država članica. Imamo prilike vidjeti da neke države članice danas e, jednostavno e, traže e, da se ispune određeni uvjeti vezano uz deklaraciju o upućivanju. S druge strane države članice traže nešto drugo. taj raznoliki pristup nastavili se dalje može samo dovesti do dezintegracije jedinstvenog tržišta tržišta, tako da taj popis nikako ne može biti otvoren. Evo, to je osnovna stvar koju sam danas želio naglasiti. Hvala. Hvala lijepa gospodinu Ležua, gospođe Kilonen. Dajem vam e, riječ da kao izvjestiteljica ponudite zaključak. Hvala gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem dami, damama i gospodi koji su sudjelovali u raspravi. Uvijek je veliko zadovoljstvo čuti E, koliko je zanimljiv ovaj predmet. Nekako sam stekla dojam da što god da učinimo, svi će umrijeti i e, uništit ćemo planetu Zemlju. Išli mi jednim putem ili drugim, situacija će biti teška. No ja ću nastaviti sa svojim radom, sa svojom ekipom koja je briljantna, sa svojim izvjestiteljima u sjeni i nastojat ćemo pronaći rješenje koje nam svima može omogućiti da zauvijek živimo nesretno do kraja života, ali svakako da ne umremo već sada. Dakle, da svi živimo zajedno jednako nesretni do kraja života. Hvala. Hvala lijepa gospođo Kilonen i s ovim pozitivnim razmišljanjem e, o sreći e, ja se zaista nadam da ćemo biti sretni pojedinačno i zajednički. Glasuje se 4. lipnja u 16 sati. Dozvolite da vas podsjetim na to. Nastavljamo dalje. Izvješće o kabotaži odmah dajem riječ našem izvjestitelju gospodinu Ismailu Ertogu. Izvolite. Dajem vam riječ gospodine Ertug. Hvala vam gospođo predsjednice, kolege, kolegice. Kao što svi znate, morao sam iz žalosnih okolnosti zbog toga što je naš kolega Jens Nilsen preminuo preuzeti ovaj dosije, no ja sam pokušao i dalje raditi na tom dosije u duhu u kojem je on radio. Što se tiče postupka, samo nekoliko riječi. Mi ćemo sutra imati zadnji sastanak s vijestima u Sjeni, a od drugog sastanka sam ja, eto, izvjestitelj za ovaj dosije, te pokušavam s kolegama i kolegicama proći kroz to. Do sad e, moram e, jako zahvaliti na konstruktivnoj suradnji sa svim izvjestem u sjeni. To je doista bilo od velike pomoći. Možda samo kratak pregled za sve one koji nisu u tome sudjelovali. Čini se da će zeleni biti jedini klub koji doista će imati jedinstveno stajalište što isto tako pomoći. Na drugom sastanku s Vjesem u smo govorili o temi provedbe i sve kompromisne amandmane smo uspjeli proći te smo uspjeli dobiti odobenje od svih klubova zastupnika za to. Na trećem sastanku svjesno smo sjedni se radilo o takozvanim fiktivnim poduzećima i tu smo isto tako uspjeli uskladiti dobre kompromise s kojim bismo se mogli morati boriti u budućnosti protiv takvih poduzeća. Na četvrtom sastanku Zvijesta se radilo o uključivanju lakih gospodarskih vozila u četiri kriterija za pristup tržištu i tu mislim da smo također ostvarili dobre rezultate i uz pomoć tajništva odbora. E, zadnji sastanak za sada, kao što sam već spomenuo, održat ćemo sutra i tu ćemo govoriti o regulativi vezanoj uz kabotažu, te će se raditi isto tako i o odgovornosti. Ja ću također dati pregled tom prilikom o postojećim kompromisima. Dakle, što se tiče provedbe, što se tiče kontrole, od 18. travnja interno za kontrolna tijela, želimo imati e, sve podatke koji će biti e, pristupačni u, realnom vremenu, da se nacionalni registri trebaju harmonizirati te da imamo veću razinu pristupa tim podacima. A ako osoblje koje provodi kontrolu treba to se moći učiniti u realnom vremenu. Imamo suradnju koju smo poboljšali među državama članicama, e, naime želimo olakšati suradnju i to i tako što ćemo imati kraće rokove koje uvodimo, primjerice kada jedna država izda zahtjev vezan uz neku drugu državu članicu i onda neka kao u komisije treba rok za odgovor biti 10 dana, već će biti 5 dana. A mehanizam kada neka država članica e, konstantno odbija suradnju, što se toga tiče želimo dati mogućnost Europskoj komisiji da u takvoj ekstremnoj situaciji može pokrenuti postupak protiv te države članice. No, formulirali smo to na engleskom kao may take all necessary measures, dakle mogu poduzeti sve potrebne mjere. Dakle, to smo rekli da će ostati tako i da to zapravo treba to značiti. Imamo i bolju suradnju među tijelima za kontrolu koju smo uveli tu, recimo zajedničko školovanje i tako dalje. Što se tiče digitalizacije, ECMR-a, dakle elektronički dokaz o teretu i pametne tahografe. Tu smo uveli mogućnost uvođenja ECMR-a i pametnog tahografa. Pametni tahograf je obvezujuć barem za međunarodni prijevoz, a ovaj elektronički dokaz o teretu treba se priznati od strane svih država članica, to je vrlo važno i njega treba izraditi prije nego što se krene na put, dakle prije nego što se krene sa prijevozom robe. A države članice su također obvezne kontrolirati provedbu tih propisa. To je ono što se tiče provedbe i kontrole. Što se tiče fiktivnih poduzeća, da vam prikažem rezultate. Naime, dokumenti o kabotaži, dokumenti o slanju treba sačuvati te se to mora moći kontrolirati, a želimo omogućiti elektroničan pristup tome. Originalni dokumenti se trebaju moći kontrolirati u e, sjedištu, u mjestu poslovnog nastana poduzeća i tu treba također biti omogućen i elektronički pristup. Zatim isto tako poduzeća moraju imati odgovarajući broj parkirnih mjesta ili dugotrajno omogućiti pristup takvim mjestima. Jedna digresija, naime to je bilo važno za kolege iz redova Pučana, i i drugih, dakle da to treba biti moguće e, i da treba biti prihvatljivo i kada se ta mjesta unajmljuju. Ako se ti propisi krše, onda može doći do oduzimanja zajedničke licence i do ukidanja e, dobre reputacije poduzeća, to se tako zove. Zatim zadnji blok koji se tiče lakih gospodarskih vozila i njihovih prava za pristup tržištu. Tu postoji jedna točka koju još moramo razjasniti. Naime, imamo dvije opcije koje ću barem ja predložiti kao izvjestitelj. Dakle, imamo taj jedan prijedlog da se sva laka gospodarska vozila ispod 3,5 tona uključuju u taj prijedlog ili, to je dakle to jedno, ili drugo je opcija da se uključe vozila između 2,4 i 3,5 tona. Dakle, time ne idemo toliko daleko kao što stoji u prijedlogu komisije gdje se govori o svim vozilima ispod 3,5 tona. Dakle, s moje strane evo, postoje ta dva prijedloga i mislim da ćemo uspjeti pronaći većinu za to. Biću iskren. Ako mi različiti klubovi zastupnika daju zeleno svjetlo da mogu prihvatiti taj kompromis od 24 do 35 tona, onda bi mi to bilo draže. Dobro znajući da zeleni i FDDA već sada traže dakle, ovaj e, širi pristup. Dakle, to je ono što vam ja nudim u smislu malih srednjih poduzeća. Laka gospodarska vozila treba ispunjavati e, ove kriterije samo ako se bave međunarodnim prijevozom, dakle međunarodnim prijevozom i odlučujuće je kada se radi o socijalnom dumpingu, a to je već jedan po mišljenju velik kompromis, da smo to dakle ograničili na međunarodni prijevoz. Države članice moraju izvješćivati komisiju o tome kako se razvija upotreba lakih gospodarskih vozila, a komisija mora najkasnije do 31.12.2024. godine izraditi izvješće o tome. Tu se radi jednostavno o tome da želimo dobiti pregled bez uz to koja vozila se kreću na europskim autocestama, što se tu događa i eh, koliki je udio pojedinih vozila na cestama. To je uvijek bila jedna od onih kritika, jedna od onih primjedbi da se naime ne zna koliko je kojih vozila na cestama i da zbog toga ne možemo uvesti ovakve propise kao što smo ih predlagali. Dakle, to je nešto što u budućnosti želimo isključiti, dakle želimo imati informacije sa brojkama o tome. A četiri kriterija, dakle, da imamo poslovni nastan u državi članici, da imamo tu good repute, dakle tu dobru reputaciju koja mora biti zajamčena, da imamo financijsko oblikovanje poduzeća i da moramo imati profesionalnu kompetentnost tog poduzeća, da dakle to samo profesionalno poduzeće može um, raditi, dakle to će vidjeti iz lako gospodarska vozila. Uveli smo jednu jasnoću da kada postoje miješane vozne flote, dakle oni veliki kamioni i one, ona voza koja su ispod 3,5 tona, da što se tiče tog financial standinga, tog financijskog oblikovanja poduzeća, da kada bismo prijedlog Europske komisije zadržali u ovom trenutnom obliku, da bismo posebice pretjerano opteretili mala i srednja poduzeća, zato što bi oni morali imati jednak financijski iznos Um, u rezervi i za mala laka gospodarska vozila. I tu smo mi onda uveli diferencijaciju, rekli smo dakle, eto, toliko financijskih sredstava za prvo lako gospodarska vozila, toliko za drugih i mislim da ako onda kasnije uh, se mijenja flota, da onda se mijenjaju ti iznosi i da to bude značajno niže od onoga što se traži za velike kamione. Zatim dolazim do jedne teške teme, to je tema kabotaže, o tome ćemo se sutra. Moj je ured u međuvremenu poslao kompromisne amandmane i sutra, kao što sam rekao, ćemo o tome razgovarati. Moj je prijedlog taj da se kapotaža u državi članici dozvoli e, i to na dva dana, dakle 48 sati. Ali realistično gledano, zbog vremena vožnje i vremena odmora, su to e, dvije do tri operacije transporta. Zatim isto tako želimo imati jednu fazu gdje niti vozač, niti kamion više ne smije se baviti kabotažom određeno vrijeme u istoj državi članici. Isto tako bi kabotaža trebala biti moguća samo u onom slučaju kada se, kada vozač i kamion dolaze izravno iz e, države gdje je poslovni nastan ili ako se nalaze izravno na povratku u tu državu. Dakle, međunarodni prijevoz tu nije obuhvaćen. Po mom mišljenju je izvrto potrebno da vozač i kamion da se vraćaju u državu poslovnog nastana prije nego što se ponovno smiju obaviti kabotažom. I za kabotažu će vrijediti od prve operacije kabotaže direktiva o upućivanju radnika. Za mene i za moj klub, a mislim i za mnoge druge u ovoj dvorani je to nešto o čemu se neće moći pregovarati. Čak i oni kojima dosta od ovih prijedloga ide predaleko smatraju da kabotaža ne bi trebala iznimka u tom smislu. Još imamo nekoliko pitanja što se tiče primjerice agencije za rad. Imamo pitanje krivnje koju nismo riješili, dakle hoćemo li kažnjavati i poduzeća koja su znala da neko poduzeće od koje su tražili neku uslugu ne poštuje ta pravila i hoćemo li, kao što to znamo i sa područja zakoplovstva, imati jedan crni popis. To su još ta kontroverzna pitanja koje su svakako još takva, ali o kojima ćemo još razgovarati. Dakle, to je pregled što se tiče ovog dosija što smo dakle do sada, do sada obavili i može zaključno da kažem sljedeće. Svoje vremeno, a još sam jedan put to provjerio, kada su izrađeni ti zakonodavni akti, se na kabotažu gledalo kao na nacionalni prijevoz, te im se te se ustupila kabotaža tim vozačima da ne voze praznog kamiona doma i onda im se omogućilo to fleksibilnije postupanje. A sada evo vidimo da je zapravo ta izamka postala pravilo, to se tako izobličilo i u okviru ove direktive upućivano radnika. Mi mislimo da to ne smije ostati tako. Molim vas da imate na umu da je kabotaža nacionalni prijevoz i da se tu ne radi o međunarodnom prijevozu. Hvala. Merci beaucoup, monsieur. Hvala lijepa gospodine Ertug. Otvaram raspravu. Svatko ima tri minute. Gospođa Lukaševska, dajem vam riječ. Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, želim zahvaliti Ismailu i svim kolegama s kojima surađujemo na ovom predmetu. Kao što je već e, ranije rečeno, uglavnom smo postigli kompromis vezan uz većinu stvari i mislim da je to zapravo rezultat toga što zaista razumijemo definicije. Mislim da svatko od nas razumije argumente koje iskazuju drugi. Nadam se da ćemo nastaviti raditi e, u istom duhu do kraja naše suradnje. Neću sada ponavljati informacije o stvarima o kojima smo se složili. Primjerice vezano uz pametne tahografe i druga pitanja koja su ovdje spomenuta. Učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo iskorijenili bilo kakve nepravilnosti. Imam međutim jednu dvojbu koja se tiče parkirališta. Činjenica jest da neka poduzeća imaju eh, vozila na leasing kojima je parkiralište osigurano, pa se zaista pitam treba li imati vlastito parkirno mjesto. Međutim, nadam se da ćemo i u vezi sa e, tom temom postići kompromis. Da se vratimo na temu kabotaže. Dobili smo kompromisne amandmane neposredno prije ulaska u salu za sastanke. Nisam ih još imala vremena pogledati. Barem ne podrobno. No što se tiče odgovornosti pojedinačnih država članica, i nepoštenog tržišnog natjecanja želim reći sljedeće. Nepošteno natjecanje pojavilo se u raspravi već u nekoliko navrata i spomenuto je da je kabotaža također problematična u kontekstu upućenih radnika da zapravo izmijenjeni propisi moraju dovesti do iskorjenjivanja socijalnog dumpinga. Međutim, kao što ste vidjeli, većina nas smatra da i kabotaža treba biti pokrivena propisom o upućivanju radnika od prvoga dana. Od prvoga dana slijedimo pravila lojalnog tržišnog natjecanja. Ne vidim zašto bismo trebali ograničavati aktivnosti kabotaža na samo dva dana ako se primarno vodimo poštenim tržišnim natjecanjem. Želimo poštene plaće za vozače, ali ne želimo ubiti konkurenciju. Ako to učinimo, odnosno ako nametnemo ograničenje od dva dana, to znači da isključujemo one koji su efikasniji i upravo to ubija e, tržišno natjecanje. Ne smijemo uz to pristati, ja mislim. I na kraju želim zahvaliti još jednom gospodinu Ertugu i nadam se da ćemo i sutra uspjeti doći do zadovoljavajućeg kompromisa koji će nam svima odgovarati. Mislim da većina nas razumije zašto je nužno uključiti kabotažu od prvog dana E, u primjenu propisa upućenim radnicima, ali ne smijemo imati ovo ograničenje od dva dana. Možda bi trebalo postojati nekakvo ograničenje, ali ne dva dana. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospodin e, Zlatovski, izvolite. Samo nekoliko riječi. Naravno, želim zahvaliti izvjestitelju na vrlo učinkovitom djelotvornom obavljenom poslu i na odličnoj organizaciji naših sastanaka. Lakša pitanja kao što je na primjer digitalizacija već su temeljito raspravljena, no ipak imamo određena pitanja. Ono čega se najviše bojim je uspostava e, uvjeta za obavljanje transportnih usluga koji će znatno utjecati na trošak, na cijenu tih usluga, posebice e, troškove koje trebaju plaćati mala i srednja poduzeća, a isto tako i uporaba lakih komercijalnih vozila ispod 3,5 tone. Kapotaž je dobra, ne samo za okoliš, već i za cijene i za pristupačnost prijevoznih usluga. Trebamo poticati korištenje kabitaža, a ne graditi dodatne prepreke i nametati ograničenja. U e, ostalim oblicima e, prijevoza kabotaža ne dobiva toliko negativne pozornosti. Ne razumijem zašto je to tako u cestovnom prijevozu. Moramo se boriti protiv svake zloporabe na tržištu, ali ne bih htio da učinimo bilo što da uklonimo mala i srednja poduzeća koja se jako bore e, da se prilagode tim jako strogim e, uredbama. Hvala vam lijepo, još jedno vas molim da poštujete vrijeme koje ste dobili za raspravu. Gospodine Telička, izvolite. E, Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Moram e, početi tako što ću reći koliko cijenim dosadašnji efikasan rad izvjestitelja i njegovog tima. Ne mogu reći točno isto, iako razumijem poteškoće koje imamo u e, postizanju kompromisnog amandmana 24 sata prije sastanka, to je najteži dio, ali shvaćam da su to teška pitanja, no poteškoće koje ja e, imam a i slušao sam sve izjave o upućivanju, ne možete te dvije stvari odvojiti. U osnovi e, neka od stajališta e, koja su zauzeta u upućivanju, e, a to je, sada govorimo o amandmanima kabataži za sutra, treba, bit će jako teško postići sporazum u ovom koji će e, e, osigurati razumne uvjete i za e, prijevoznike na tržišta, a i iz socijalnog motrišta. Gospodin Koh je rekao kako cijeni to što i da je bio e, raspoložen za kompromise, ali nekoliko minuta kasnije rekao je e, da što se njegovog kluba e, o nečemu se ne može niti pregovarati. To nije baš ono što će nas dovesti do rezultata sutra. A sada o pojedinim pitanjima u vezi s kabotažom. Kao što sam već rekao, kabotaža je problem a rješenje leži u skladu sa razumnim upravljanjem pitanje tranzita i međunarodnog prijevoza. No ja sam upravo prošla kroz kompromisne amandmane i još uvijek ne vidim što je u tekstu usmjereno na ograničavanje sustavne kabotaže. Nisam to našao, možda će mi pomoći ako to drugi i treći puta pročitam. Kao drugo, u kojoj mjeri ćete e, ograničiti prazne vožnje na ovaj način kako ograničavate kabotažu dakle ne možemo e, tražiti da sva tržišta budu ista ako imate međunarodni prijevoz iz jednog perifarnog područja na drugu stranu Europe često nećete imati povratni međunarodni prijevod e, robe. Dakle, ili smo ozbiljni u odnosu na sve ciljeve koje smo si postavili, uključujući i e, okolišne, pa ćemo se prilagoditi stvarnosti ili ne. E, što se mene tiče, treba zapravo baviti se stvarnim uskim grlima, e, stvarima koje e, stvaraju probleme, a staviti po strani političke zaštite. Nadam se da ćemo ipak uspjeti sutra. Još jedanput se zahvaljujem na svom poslu koji je obavljen. Ostala su još dva ili tri otvorena pitanja, ali uspjet ćemo ih zatvoriti. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Telička. Sada je na meni red. Što se tiče kabotaže, dragi kolege, dragi Ismaju, željela bih kao prvo naglasiti izvrstan rad Ismaila kao izvjestitelja. Zaista si u sklopu ovog predmeta naslijedio jedan težak uvjet i znamo kako je situacija e, s tim predmetom teška i odmah si zahvaljujući e, svojem timu izvjestitelja u sjeni i svojem radu uspio pripremiti e, ovaj predmet da bude spreman na odlazak za plenarnu sjednicu prije ljeta. Što se tiče kabotaže, Vidimo da je Europski sud u jednom danskom predmetu i vezano uz politiku Danske prema kabotaži jasno rekao da treba precizirati postojeće zakonske akte, što ne znači niti ukinuti postojeće zakonske akte, niti ih lišiti njihovoga smisla. Sada se e, uglavnom bavimo ograničenjima koja se tiču kabotaže Dozvolite da vas podsjetim što se dogodilo prije tri dana u odboru e, za zapošljavanje ograničavanje kabotaže na 48 dana nakon razdoblja karencije komisija je poslala snažan signal i rekla da liberalizacija kabotaže ne može biti rješenje fenomen vozača nomada je u porastu i to naravno ima strašne i ekonomske i socijalne posljedice e, na društvo, ali isto tako ima i strašne posljedice vezano uz porast broja prometnih nesreća. Stoga pozivam komisiju da ima političke hrabrosti kako bi uistinu zauzela slično stajalište koje to onemogućuje. Nije tajna u ovome odboru da su laka gospodarska vozila sve brojnija, da sve više zamjenjuju tegljače i velike kamione za promet e, robe u međunarodnom prometu. Kolege, molim vas da budete oprezni nemojmo ostaviti bilo kakve rupe u pravnom propisu i primijenimo ove propise i na sva laka gospodarska voza, odnosno na četiri tipa koja su spomenuta i koja prijevoze robu u međunarodnom prometu. Već sam to jednom rekla, ali ponavljam. Treba zaista poslati snažnu poruku kada se radi o socijalnom dumpingu. Ne postoje druge metode, već da se ima europska žandarmerija policajac koji će to kontrolirati, a taj policajac zove se Europska agencija za provedbu kontrole u prometu. To nam treba zato što vi možete imati prekrasne zakone i nepravo ih iznova donositi, neprestano ih iznova donositi, ali ako ih ne prevodite nema od toga nikakve koristi. Imali smo prilike vidjeti u određenim slučajevima, neću ponavljati situacije do kojih je došlo, da e, situacija na nacionalnoj razini nije iskontrolirana kako treba. Dakle, trebamo Europsku agenciju. Hvala, gospođa Kilonen, dajem vam riječ, izvolite. Dear chair, Predsjednice, kolege. Prvo moram zahvaliti Ismailu i njegovom timu. Nije e, to bila e, lagana situacija u kojoj si sudjelovao. Želim zahvaliti Gensu Nilsenu koji je tamo negdje koji je obavio dobar pozadinski posao za nas. Mislim da je to još važnije od mnogih drugih predmeta za mene jer ovo je nešto što ćemo staviti u, u, ovo je nešto što će ostati za nas. Mislim da smo uspjeli dobro surađivati E, radeći na ova tri e, dosta e, teška predmeta kabotaža vrijeme odmora i upućivanje želim zahvaliti osoblju Tranas, nam nama ste jako dobro surađivali i ja obično zaboravimo zahvaliti stručnim službama dakle sada imamo kompromisne amandmane Mislim da je jako važno da u konačnici pronađemo rješenje sa e, pametnim dijeljenjem informacija da možemo prisiliti doista mislim prisiliti države članice da surađuju na suradnju na dijeljenje informacija koje su potrebne što je potrebno na primjer za provjere e, uz ceste i na provjere e, prijevoznika. Dosta me je ražalostilo tijekom ovog procesa kad sam shvatila da živimo u godini digitalizacije u Europi i da slavimo, održavamo razne seminare o digitaliziranim sustavima, a zapravo to nemamo. Još uvijek imamo e, jako puno posla u cijeloj Europskoj uniji dalek je put pred nama e, do pronaženja rješenja da imamo jednu platformu na kojoj bi dijelili informacije. To je osnovna potreba, a isto tako i provedba postojećeg zakonodavstva. Dakle, ja se nadam da ćemo naći sutra rješenja isto i u odnosu na odgovornost, u odnosu na odgovornost na e, lanac odgovornosti nije to baš lako, ali je vrlo važno. A predložila sam i e, tu zamisao o platformi povjerenja, a ne stavljanje na crne liste. Mislim da je puno bolje objaviti imena onih koji dobro obavljaju posao e, te na taj način pohvaliti dobre dečke koji zaista poštuju e, propise i pokazati kako, kako oni dobro rade te na taj način e, možemo izmijeniti situaciju u odnosu na tržišno natjecanje tako što ćemo otvoriti pitanje e, ugleda na europskoj razini e, u sektoru cestovnog e, prijevoza. Mislim da je najvažnije pitanje sada za nas da su to fiktivna poduzeća. Drago mi je što smo vrlo blizu tome da nađemo za to pitanje rješenje. Zato što je to dio e, cjelovitog poštenog tržišnog natjecanja u cijelom sektoru cestovnog prijevoza. Mislim da e, baš nismo puno o tome govorili, ali drago mi je da barem sada imamo e, te propise na stolu. Hvala, Hvala gospođo Kilonen, gospodin Kor. Ja, Ismail, für deine Hvala ti lijepa, kao prvo na tvom e, jako dobrom radu. I pristup toj djelatnosti i pristup tom tržištu nudi nam priliku da imamo dobre uvjete za tržišno natjecanje, ali to će biti samo ako ograničimo vrijeme kapotaže, barem dok nemamo jedinstveno tržište sa harmoniziranim poreznim propisima i propisima u smislu e, radnog prava podnio sam amandman vezano za ovih 48 sati. E, isto tako mi je važno, imamo tu fazu u kojoj ne voze vozači, niti se koriste kamioni kako bi se ilegalna kapotaža izbjegla. Ako proširimo područje primjere na kome sam vozila iznad 28, to je 24 tone, onda treba reći da i takva vozila trebaju ispunjavati sve, e, svaki od onih četiri kriterija za pristup tržištu kao i koje, koje koriste teža vozila od toga. Zatim onaj aspekt poslovnog nastana treba ojačati jer se trenutno tako omogućuje zlouporaba tih propisa u obliku fiktivnih poduzeća i s time se onda vrši nelojalna konkurencija. Iz toga te e, molim da moj amandman ugradiš u kompromis amandman u članku broj 5. Dakle, prijevoznik bi trebao najveći dio svoje djelatnosti obavljati iz ili u državu u kojima poslovni nastan. I neovisno o tome e, je li sam vlasnik tih vozila ili je unajmio vozilo, to je potom kako bi se doista ispunilo to načelo poslovnog nastanka. Evo, to je bilo to. Hvala ti lijepa i želim ti mnogo uspjeha. Hvala gospodine Koh, gospodin Ležua, da čujemo stajalište Europske komisije, molim vas. Hvala gospođo predsjedateljice. Što se tiče pristupa djelatnosti, bit ću vrlo kratak. U potpunosti se slažem sa objašnjenjem gospodina Ertuga mislim da je jako važno provedba pravila u odnosu na fiktivna poduzeća i mislim da tu naš posao ide u pravnom smjeru. Što se tiče lakih komercijalnih vozila, koliko shvaćam imate dvije mogućnosti na stolu prijedlog komisije, prema kojem sva laka komercijalna vozila podliježu pravilima o pristupu e, djelatnosti, ali važno je imati na umu da prema prijedlogu komisije mi ćemo primijeniti samo dva od četiri uvjeta za laka komercijalna vozila. Ako je pristup, primjena sva četiri uvjeta za pristup djelatnosti, onda mislimo da je, bi bilo razumnije primijeniti ovu drugu mogućnost koju ste spomenuli, a to znači primjena pravila E, o pristupu djelatnosti samo prijevoznicima koji obavljaju djelatnost međunarodnog prijevoza i lakih komercijalnih vozila e, ispod 4,2 tone. Što se tiče pristupa tržištu, mislim e, da nećemo biti iznenađeni, već smo izrazili naše mišljenje u pogledu izvješća gospodina Nislana Dosta smo kritični, moram reći, u odnosu na vašu e, ideju. Sjećam se e, filozofije prijedloga e, komisije, to nije liberal, nema liberalizacije, ali nema ni ograničenja. Mi smo predložili novo pravilo za kabotažu, ograničeni broj operacija tijekom pet dana. Možda je to previše a mi smo razmatrali 48 sati, to e, jasno nije e, e, dovoljno, to je ograničenje u odnosu na sadašnje zakonodavstvo, a kao što smo već rekli ne možemo podržati takvo pravilo kojim bi se ograničila kabotaža na 48 sati. Isto, na isti način ne možemo podržati pravilo koje bi ograničilo kabotažu na poslovanje kada se e, kamion vraća ili ide u mjesto poslovnog nastana. E, mislim da e, taj dio treba biti dio socijalnog stupa, a ne treba taj cilj ostvariti kroz ograničavanje mogućnosti kabotaže. Prijevoznik bi morao moći provoditi kabotažu tijekom međunarodnog puta, e, cijelog puta, ne samo kad se vraća kući. I na posljedku e, isto tako jedan dio prijedloga komisije, ali radi se o raspravi koju smo imali na vijeću, a to je borba protiv sustavne kabotaže. Sve to ovisi o trajanje. E, naravno, ako se radi o dva ili tri dana, to je nešto što je vjerojatno prihvatljivo, ali ako govorimo o razdoblju od deset dana, onda je to druga stvar, to je onda drugo ograničenje koje ne bismo mogli podržati. Hvala. Hvala lijepa. Hvala vam gospodine Ležva. Podsjećam da ćemo 4.6. u 16 sati održati glasanje o ovome 4. lipnja u 16 sati. Krenut ćemo na zadnji dosje, A da, gospodine Ertuge, vi ste ponovno zatražili riječ. Ja, vielen Dank. kurz. Äh, Hvala vam, još samo jednom kratko. Nekoliko je pitanja postavljeno, ja bih se osvrnuo na ono što je rekao Pavel Telička. Pavel je bio mišljenja da to sustavno ograničavanje, systemic limitation, nešto o tome rekao, ali ne postoje nikakva ograničavanja na kabotažu. Postoji samo e, upravljanje kabotažom. Dakle, ne želimo sustavno ograničiti kabotažu, to je krivo. Mi želimo da ta nepravedna, nezakonita kabotaža, da se njome upravlja i da ju se na neki način izmijeni koliko god je to moguće. U tome se radi. Što se tiče upućivanja radnika od prvog dana, zašto nisam otvoren za pregovor o tome? Pa čini se da postoji široka većina, lijevo i desno, gore i dolje, mogao bih reći, koja je za to da od prvog dana već treba uvrijediti popis upućivanju radnika i onda ne razumijem zašto bismo tome trebali još raspravljati. Imamo veliku široku većinu i zbog toga to moje stajalište da se o tome više ne pregovara. I kao treće, molim vas sve da promislite o sljedećem. Ako ograničimo kabotažu na 48 sati, onda je broj operacija neograničen. Dakle, možemo u tih 48 sati izvesti koliko god želimo operacija. A onda, onda možemo neograničeno, bez ikakvog praga, nastaviti sa međunarodnim prijevozom. Što znači primjerice da ako iz mjesta A se krene sa međunarodnim prijevozom i ako se RCMR, dakle taj električni dopis podnese unaprijed gdje stoji da će se od A do mjesta B odvijeti neki međunarodni prijevoz u mjestu B se onda iskrca teret i zatim od tog trenutka kreću tih neograničenih 40, e, neograni, kreću ta neograničena kabotaža od 48 sati, dakle dva dana. Dakle, mene zanima, ako to poduzeće onda žele nastaviti raditi s međunarodnim prijevozom, pa to je u redu, to je e, ok, tu nema ograničenja, nikakvog ograničenja, ali problem je danas taj da ne postoji nikakav oblik kontrole po pitanju toga gdje se koliko provodi nezakonita kabotaža. I ništa nam nije koristilo da kažemo maksimalno tri operacije u roku 7 dana kada znamo da taj broj 3, 5, 0, 10 operacija ili koliko god, da to uopće nije nešto što možemo doista provesti. Zbog toga to ne bismo trebali regulirati na temelju broja operacije već smo trebali zadati jedan vremenski rok unutar kojeg je neograničeno omogućeno napraviti kabotažu. Komisija kaže da to ne može poduprijeti, pa onda niti ne mora. Ona je predložila pet dana, ja kažem dva dana. To je dovoljno, a onda nastavno tome se može opet neograničeno vršiti međunarodni prijevoz i uz svo dužno poštovanje tome i služi jedinstveno tržište. A svi oni koji su protiv toga nječu naše napore, jer mi tu ne govorimo o upućivanju radnika. Tu govorimo samo o međunarodnom prijevozu koji uopće nije ograničen ali kada želim ući u nacionalno tržište, kada se tamo želim baviti kabotažom, onda mi je to moguće, ali onda mi je ta djelatnost ograničena na rok od dva dana. Dakle, opet, sve to pod premisom da je kabotaža nacionalni prijevoz i slažem se s onim što rekao gospodin Koh, to je točno, dokle god ne postoji to jedinstveno tržište Europske unije, da svugdje imamo usporedive standarde, Mislim da će ovo biti doista jedino rješenje da to napravimo, a da pritom uštedimo na resursima. Ja ne vidim da je to uopće problem. I zadnja rečenica, zašto bih ja popustio komisiji koja ovo trenutno stanje divljeg zapada na europskim autocestima želi legalizirati. Ne, ja uopće nisam za to i zbog toga ćemo izraditi ovakvo zakonodavstvo kojem imamo dovoljno sloboda, dovoljno kapaciteta kako bismo i dalje mogli omogućiti e, vršenje djelatnosti europskim poduzećima. Hvala vam lijepa gospodine Ismaila Ertuge i sada krećemo na zadnje izvješće, to je e, izvješće vozila bez vozača. Dajem riječ Vesterice, to je gospođa Monteiro de Aguiar. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, e, predsjednice. Na početku želim zahvaliti svim e, kolegama na njihovom doprinosu zahvaljujući njihovim doprinosima. mogli smo danas evo pred sobom imamo ove kompromisne amandmane moj pristup ovoj direktivi je takav da sam e, u puno slučajeva mogla prihvatiti određene stajališta određene amandmane pa i neke prijedloge koji iz motišta EPP-a i mog motišta su se činili malo e, redundantnima. E, neka e, pravila u kontekstu nekih amandmana i komprime, kompromisa možda se čine suvišnjima ili o smišljenjima da kažu nešto što je već na snazi. No u duhu kompromisa koji smo nekoliko puta danas ovdje čuli spomenuti, e, pokušali smo ugraditi puno amandmana u tekst, što je više moguće. Kako bismo e, ispunili zahtjeve e, svih kolega. Neko riječi o samom prijedlogu. U prijedlogu se govori o postupnom otvaranju tržišta za e, vozila unamljena bez vozača idemo prema uklanjanju 28 pravila koja su postojala za vozila unamljena bez vozača koje se koriste u drugoj državi članici. Ta vozila trebala su biti registrirana, e, postala su određena operativna i sigurnosna pravila koja se primjenjuju u cijeloj Uniji Isto tako želim spomenuti e, o studiju utjecaja na e, učinka koju je provela komisija, a govori se o vozaču za cestovni prijevoz, o, e, vozilima unemljenim za cestovni prijevoz tereta. Ta su vozila sve bolja za okoliš, sve modernije, sve manje zagađuju A to znači da možemo stvariti ciljeve mnogih naših kolega želimo zapravo tržište koje je bolje za okoliš e, ta e, poduzeća žele koristiti vozila unemljena bez vozača pod istim uvjetima kao i vozila e, iz drugih država članica zapravo ne želimo stvoriti diskriminaciju Isto tako želim podsjetiti da će države članice imati mogućnost ograničiti upotrebu vozila unajmljenih bez vozača iz e, drugih država članica. Treba voditi računa o razlici, o činjenici da postoji rok od četiri mjeseca u kalendarskoj godini. Tu imamo poduzeća koje imaju jedno do četiri vozila i one će moći e, unajmiti samo još jedno dodatno vozilo. Kako bismo se pobrinuli da se ovaj prijedlog zaista može provesti, mi kažemo da unajmljena vozača treba, e, e, vozilo unajmljena bez vozača moraju biti u nacionalnom registru upisana. To je uspostavljeno uredbom 1061, tamo se kaže da se poduzeće treba osnovati u državi članici ili se trebaju dati informacije tijelima države članice u kojoj se koristi takvo vozilo bez obzira je li unamljeno u toj zemlji. To znači da postoji administrativna suradnja koja e, se treba uspostaviti e, e, sustavima, elektronskim sustavima za dijeljenje informacija koje se temelje na jedinstvenom tržištu. To je još nešto o čemu smo raspravljali u kontekstu drugih predmeta u paketu o mobilnosti. Isto tako mislim da se tu zaista govori o tome što je cilje cilj ovog izvješća. Mi smo primijetili da smo imali jedan dokument u kojem smo pokušali izbjeći e, nepotreban administrativni teret jer vjerujemo da ovdje u parlamentu uvijek pokušavamo poboljšati i u parlamentu i u cijeloj uniji e, pokušavamo poboljšati položaj naših građana. Ne želimo nepotrebno zakonodavstvo, želimo olakšati život našim poslovnim subjektima, našim građanima i e, e, zbog toga moramo imati na umu e, da isto tako moramo imati na umu i mala i srednja poduzeća pa želimo stvoriti okruženje koje ima razmjerne, e, razmjernu količinu propisa i gdje se ne diskriminira protiv malih i srednjih poduzeća u Europskoj uniji. Evo, to je samo neko riječi o ovom kompromisnom amandmanu. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo. Hvala lijepa prvi izvesti u gospođa Anderson koja je mi ćemo Hvala lijepa. Jako cijenim napore izvjestiteljice, ali nažalost imamo poteškoća s tim. Postoje brojni postupovni i sadržajni problemi. Naprimjer, pravilo e, o položaj e, e, S ideja nije uopće uzet u obzir kod ovih kompromisa. Što se tiče postupka kao prvo, imamo probleme sa sastancima e, izvjestitelja sjeni on je odgođen u zadnji čas e, ljudi nisu mogli na njemu sudjelovali. požurujemo ovaj predmet zato što mislimo da nikoga zapravo ne zanima ali zapravo je jako važan pokušavamo postići određene vrlo važne stvari ovdje tako da imamo pošteno dobro tržište da pravilno potičemo tržište u cijeloj europskoj uniji dakle ja mislim nažalost da je to negativna stvar koju sam morala reći. No, ipak mislim da smo stvarili određeni napredak. Što se tiče ograničenja, osnovno pitanje ovdje je trebaju li države članice smjeti iz legitimnih razloga pravnog poretka uvesti određena ograničenja e, u odnosu na korištenje unamljenih vozila puno klubova je reklo da treba postojati, trebaju postojati maksimalni rokovi u kojima se mogu koristiti unemljena vozila, a izvjestiteljica je rekla da mora postojati najniži, najkraći rok u smislu razlike daleko smo od toga što je reklo vijeće. Dano je puno prijedloga, nažalost, E, nijedan, e, s nijednim nismo postigli ravnotežu po tom pitanju. A kao drugo, a to je vrlo važno pitanje za nas, upravo smo razgovarali o predmetu o kabotaži, za nas je jako važno da to zakonodavstvo je važno, povrede tog e, zakonodavstva trebaju predstavljati pitanje povrede dobrog ugoda u smislu zahtjeva kabotaže. Imamo jedan amandman u tom smislu i trebamo podržati amandman kao dio ključnih kompromisa o provedbi. I ponavljam, usprkos e, mnogih MOBI, e, molbi po tom pitanju nije nisu se čule naše molbe. E, treće, kao što je rekla izvjestiteljica, iako to nije primarno e, okolišna mjera, e, svjesni ste da prema ugovoru postoje strogi zahtjevi da sve europske institucije učine sve što mogu da ugradimo okolišne zahtjeve u sve što radimo. E, mi smo željeli e, granicu prema kojoj e, vozila se naprosto stara vozila se ne mogu koristiti u kontekstu ovog zakonodavstva htjeli smo rok od pet godina to je dosta strogi rok ali većina novih vozila laganih ili teških već poštuju barem ove standarde euro 5 zato smo predložili mnogo različitih načina kako se može riješiti to pitanje, uključujući kompromisni prijedlog u kojem bi se reklo da barem treba ispuniti standarde Euro 5 i Euro 6, a time se vraćamo na vozila prije 2009. Iako potpuno prihvaćam ovo što govorite o malim poduzećima, isto je, tako točno da e, e, tržište e, iznajmljivanja dakle Većina ih je članova Lease Europe organizacije i već su jako posvećeni e, e, vozilima koja su dobra za okoliš. U smislu tvrdnji komisije o tome komisija tvrdi da će e, flota vozila unemljenih biti čišće, ali to nismo testirali. Mi i drugi klubovi to smatramo neprihvatljivim i na koncu još jedna važna stvar. Mi smatramo da ne treba ovdje u ovom zakonodavnom aktu ne treba biti ništa o radnim pravima, socijalnim pravima. To je posebno pitanje, e, imali smo seminar o informiranju i o izobrazbi e, vozača o općim zahtjevima za unemljivanje, opće informacije o vozilima, o konkretnim uvjetima iz ovog zakonodavstva e, predložili smo razne načine kako da se to postigne, recimo apanman na direktivu o CPC-u, predložili smo i jednu odredbu o, e, e, izobrazbi, pa još jedan kompromis e, gdje nismo koristili engleski izraz training, izobrazbu, mogli smo reći samo nužne informacije. To je vrlo blagi prijedlog. A, dakle, ja nisam Dakle, usprkos našim ogromnim naporima i ovim postupovnim problemima, mi smo sada u situaciji da ne možemo podržati niti jedan kompromis, rado ćemo nastaviti razgovarati. Shvaćam e, da postoji velika želja da se tome glasuje sljedeći tjedan, ali mislim da moramo dodatno ozbiljno razmotriti kako ćemo dalje po tom pitanju. Hvala lijepa gospođo Andersen. Gospodin Denis voorzitter, beste Hvala vam gospodine predsjedatelju uvaženi kolege. I ja bih kao prvo htio zahvaliti izvjestiteljici na njenoj otvorenosti, na angažmanu, na tome što nas je spremna saslušati. Dakle, ovi kompromisi koji su pred vama su zapravo i nastali na takav način. Mi smo sve u svemu dosta zadovoljni sa kompromisnim amandmanima. Za naš klub zastupnika je važno da imamo ravnotežu u dosjeu. Dakle, s jedne strane da imamo slobodno tržište unajmljivanja kamiona, a zatim isto tako i slobodnu ekonomsku i poreznu politiku država članica. Kompromisni amandmani održavaju tu uravnoteženost i zbog toga smo zadovoljni s njima nacionalno tržište za leasing treba otvoriti. Treba otvoriti i europsko tržište i treba imati suradnju i sustav registriranja za države članice. To je važno za naš klub za ECR. I ti prijedlozi su sada i uključeni u tekst. Mislim da ćemo uz neke manje semantičke izmjene moći podržati kao klub zastupnika te kompromisne amandmane. Još jednom zahvaljujem izvjestiteljici i svim kolegama na dobroj suradnji. Hvala vam gospodine Smaker. Gospodin Van Miltenburg, izvolite. Da, hvala. Dopustite mi da prvo Zahvaljujem izvjestiteljici na vrlo pristupu i na tome što je bila spremna postići nešto što ja smatram da je vrlo težen pristup vezan uz ovaj prijedlog. Ja imam dvije primjedbe i moram reći da je i što se toga tiče izvjestiteljica bila vrlo spremna riješiti te probleme. Mislim da doista moramo ukloniti nepotrebna ograničenja zbog kojeg onda e, prijevoznici ne uspiju učinkovito raditi diljem Europske unije a to je ono što je predložila i komisija. Dakle, treba nam minimalna razina liberalizacije za korištenje uh, unamljenih vozila. Tu je izvjestiteljica pokazala svoju fleksibilnost jer naime sada više države članice ne bi trebale za vozila iznad 6 tona za operacije za vlastite račun ograničavati upotrebu unamljenih vozila. Izvjestiteljica je podnijela amandmane E, sa ciljem da se ti, ta ograničenja ne zadrže, ali tijekom pregovora, a bilo mi je drago, iz pomoći Europske komisije smo imali uvjerljive argumente za ukidanje e, te mogućnosti da se uvede takva ograničenja. Zatim druga točka države članice bi doista trebale dopustiti korištenje unamljenih vozila barem za četiri uzastopno mjeseca. Znamo da će vijeće zauzeti drugačiji stav, ali mi bismo se trebali držati tih četiri uzastopnih mjeseci kako bismo e, bismo poduzećima omogućili da odgovore na e, porast u potražnji zbog određenih sezona. No naravno sve to treba biti razmjerno i stoga smo uveli kompromisne amandmane da bi države članice trebali imati mogućnost da se ograniči upotreba navnih vozila tako da se traži 20 postotna razlika u unemljivanju vozila i ako se to odnosi na e, manje od četiri vozila, da je minimum jedno vozilo. Sve u svemu postigli dobar kompromis. Nažalost, postoje klubovi zastupnika koji su drugačijeg mišljenja i mislim da je to dosta pomatično, to što bi ovo trebao biti dosije koji je isključivo tehničke prirode, koji ne bi trebao biti politički, ali imamo od strane zelenih FDD-a socijaldemokrata tu zahtjeve koji će zakomplicirati taj dosje i koji će od tog dosje učiniti nešto što će biti politički kontroverzno na kraju. Je li to pravi put naprijed? Ja mislim da bi onda u tom slučaju trebali još nekoliko mjeseci da zaključimo cjelokupni paket za mobilnost. Ja mislim da onda nećemo postići kompromis u tom slučaju i stoga doista još jednom apeliram na fleksibilnost svih klubova zastupnika da dakle postignemo završni dogovor i da onda možemo to podupiti sa velikom većinom i da možemo krenuti u pregovore u okviru trijaloga. Hvala ti lijepa gospođa Vju ima riječ. Da, hvala. I ja bih htjela naglasiti da je rad koji je već obavljen vrlo kvalitetan i neću dugo govoriti, usredočit ću se na jednu jednu točku. Naime, ja sam tijekom obrazloženja spomenula mogućnost za poduzeća da unajme vozila za prijevoz robe unutar Europske unije i da to može biti jedna pomoć poduzećima kako bi e, se nosili sa rupama u svojim djelatnostima, ali to znači da taj tekst treba e, izbjeći bilo kakve pravne rupe zbog kojih bi ono došlo do prijevara. Što znači da trebamo imati dobre zaštite i tog zaštite mjere prijedlozi kompromisnih amandmana ne idu u tom smjeru te nisu još dostatni. U moje ime želim naglasiti, a to je i cilj amandmana kojeg sam ponijela, da trebamo u smislu volumena robe i u smislu vremena ograničiti e, unemljivanje vozila, dakle jedan mjesec, e, dva puta godišnje i volumen u obliku od maksimalno 27% voznog parka. Sada nakon ove rasprave sam sklona i dalje pregovarati o tome. Spremna sam svakako raspravljati o tome i svakako sam spremna isto tako aktivno u tome sudjelovati. Hvala vam, gospođo Viju. Nema drugih zastupnika koji se javljaju za riječ, pa ću nadati riječ komisiji. Gospodin Lježva ima riječ, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Europska komisija sve u svemu može poduprijeti nacrt eh, izvješća izvjestiteljice i suprotno onome što je rekao jedan u Sjeni, treba reći da je rasprava u parlamentu i rasprava u vijeću nešto što ide u vrlo sličnom smjeru, što znači da bi se ovaj dosje mogao ubrzo zaključiti u okviru dijaloga. Neću učiti detalje, mi možemo poduprijeti globalno rečeno sve prijedloge izvisitelja. E, pozdravljam novi članak broj dva prijedloga. Rekao bih da je to vrlo jasno, vrlo jednostavno načelo, dakle kada se svoj prijevoznik može koristiti u državi poslov na svoje unamljeno vozilo, treba to moći ono učiniti diljem Europske unije, neovisno o tome gdje je to vozilo registrirano. I zapravo postoji samo jedna točka po pitanju koje bismo htjeli da se izmijeni nacrt izvješća. To je nešto što je izvješću se već spomenuo, to se tiče operacija za vlastiti račun ne vidimo nikakvih objektivnih razloga zbog kojih bismo ograničili e, tu vrstu djelatnosti što se tiče pristupa nemljivanju vozila i postoje zapravo samo tri države članice koje još imaju, da kažem, e, vrlo zastarjele e, propise o ograničavanju u svom zakonodavstvu. Osim toga mi u potpunosti podupiremo ovaj, ovaj nacrt izvješća i nažalost se ne slažem sa onim stalištem kojeg je iznio jedan izvjestitelj u sjeni. Ja ne vidim nikakvih objektivnih razloga zašto bismo od vozača zahtijevali dodatno školovanje za korištenje unajmljenog vozila. Ako imate vozačku dozvolu, onda možete koristiti tu dozvolu i voziti sva vozila koja posjedujete ili koja želite unajmiti. I isto tako bi trebalo postupiti i u slučaju profesionalnih vozača. Dakle, ne vidim nikakav razlog zašto bismo imali minimalne zahtjeve za vozila da budu prema Euro 5. To je nepotrebno. Jer ako pogledate procjenu učinka koju je Europska komisija procjela, onda možete vidjeti da su ta vozila novija od onih drugih, drugih vozila koju smo okupili u ovoj direktivi u okolišne svrhe i poveznica između ovog izvješća i kabotaže, evo opet ne vidim zašto bismo sumnjali da prijevoznik neće biti fleksibilan što se tiče operacija, baš naprotiv. Zašto bismo sumnjali u njega da će s time nešto nezakonito raditi? I evo mogu reći zaključno da općenito Europska komisija podupira ovo izvješće uz tu jednu zadršku da dakle ne bismo trebali uključiti jednu iznimku i e, strože zahtjeve za operacije za vlastiti račun. Hvala, gospođo Monteiru, za zaključne primjedbe. Izvolite. <clears throat> Hvala vam lijepo, gospodine predsjedatelju. Sredočno zahvaljujem kolegama koji su još jednom se javili u ime različitih kluba zastupnika. No moram nažalost reći da jako žalim zbog onoga što je rekla izvjestiteljica u sjeni u smislu da pokušavamo ovu temu na brzinu obraditi. E, da, imali smo premalo vremena da se sastanemo, to je točno, ali mi smo odgodili naš sastanak zbog jedne ključne rasprave. No onda smo se ipak uspjeli naći u 20 sati na večer. Gotovo svi su bili prisutni na tom sastanku i na tom sastanku smo imali dovoljno vremena da raspravimo o izvješću. Treba ipak reći da je to tehničko izvješće i naravno da tu postoje i neka politička stajališta. Ja sam prihvatila mnogo izmjena koje su iznijeli socijaldemokrati. Još jednom ću pojačati sve ono što se tiče okoliša, dakle da bilo koje vozilo koje je dozvoljeno u EU da se mora pridržavati okolišnih zahtjeva. Mi želimo imati zakonodavne propise, želimo da ti propisi budu jaki, ali ne čini mi se da je to sada izuzetno potrebno. Što se tiče poboljšanja informacija, školovanja vozača, to je važno. A ovdje se na kraju krajeva radi o vozilima koja se unajmljuju bez vozača i zbog toga je potrebno da te relevantne vozače koji će upravljati tim vozilima osposobimo za to da oni mogu vršiti svoj posao. Zatim e, izmjena 79, o tome možemo glasati i po dijelovima ako želite. Dakle, ta mogućnost postoji da imamo glasanje po dijelovima ili odvojeno glasanje. Za kraj, tih šest tona koje je neko spomenuo, to je nešto što nije bilo u kompromisnim amandmanima. I što se toga tiče, bih htjela apelirati na sve. Mislim da ako sada ne uspijemo u ovome, da ćemo onda ugroziti sve druge dosije u paketu. to su spomenuli drugi kolege. Zasigurno možemo još poboljšati pojedini aspekt izvješća, ali zapravo ne želimo da se time blokira sve ono o čemu smo do sad dosta razumno raspravili prilikom naših sastanaka. A ja sam mnogo od mojih stajališta isto tako morala povući kako bi bila spremna za osvojivanje kompromisa. Evo hvala, s ovim onda završavamo sa raspravom. Glasanje o ovom dosjeu održat ćemo 24. svibnja u 9 sati, dakle na sljedećem sastanku odbora. I stoga se vidimo dakle 24. svibnja u 9 sati kako bismo glasali o ovom dosjeu i kako bismo se i sastali. Hvala i ugodna večer svima.